colleagues, good morning. Let's start our meeting. Dobro jutro, dragi kolege. Otvaram sastanak usvajanjem dnevnog reda. Dnevni red je dakle usvojen jest. Prelazimo sada na točku dnevnog reda broj 2. To su priopćenja predsjednika. Imam ih nekoliko, ali ću vam eh, ću brzo proći kroz njih. Najprije obavijest o trenutnom trijalogu. Konačno smo se ponovno pokrenuli i ponovno radimo u trijalozima. Što se sada događa? Trijalog o europskoj statistici. Radi se o trijalogu koji je prekinut u veljači zbog toga što je mandat koji je u to vrijeme dobilo grčko predsjedništvo nije omogućavalo da se napreduje. Sada ćemo ponovno započeti s tim trijalogom zahvaljujući s pregovorima s talijanskom predsjedništvom. Prema tome, pregovori će se ponovno nastaviti, a trijalog će se održati 18. studenog od 9 do 12 sati. gospodin gospodin je je novi izvjestitelja. Klubovi zastupnika imaju nove koordinate izvjestitelje u sjeni, gospođa Galspet za Pučane, gospodin Osak za e, socijaliste, za Alde gospođa Intefeld, za GUE gospođa Lopez, a za Zelene gospodin Lamberts. Još jedan trijalog o uredbi o europskim dugoročnim investicijskim fondovima. Već smo ponovno započeli pregovore. Dva su se trijaloga održala jedan u listopadu, a drugi petog studenog. Napreduje se dobro. Sljedeći trijalog predviđen je za 26. studenog u Strasburu, a postoji mogućnost da se još jedan održi u prosincu. Očekivanja su nam velika za sljedeći trijalog u Strasburu gdje se zaista nadam da ćemo moći završiti s radom na tom važnom zakonskom propisu. Nadam se eto do kraja godine ako se uspiju na vrijeme riješiti još preostala otvorena pitanja za pučane izvjestim sjeni Alen e, e, Masur, Sead Kamal za ECR, Filip de Baker za ALDE, gospođa Rubio Vasquez za guengel Filip Lambert za Zelene. EFDD nam još nije e, imenovao izvjestelja o sjeni. Zatim trijalog o multilateralnim naknadama koji se, nastavili su se pregovori u srpnju e, je odlučeno da se nastavi raditi na osnovi zaključaka s plenarne sjednice iz travnja. Trijalog će uskoro početi. Prvi će se održati 19. studenog poslijepodne, a nakon toga 4. prosinca ujutro. A u pregovaračkoj ekipi su izvjestitelj gospodin Pablo Zalpa Bitekajn, zatim e, Ole Ludvigson za SID, Sampotero ECR, Sofie Intefeld ALDE, Matt GUE, gospodin Bas Eichhout za zelene te Marko Vali u ime kluba zastupnika EFDD. Još vodi jedan trijalog koji je bio jučer e, po direktivi o borbi protiv pranja novca. Drugi i treći trijalog održali su se 4. i 10. studenog. E, tu radimo prema članku 55. zajednički odbori zajedno s odborom LIBE i Raspravljali smo o čitavom nizu e, tema na dnevnom redu. E, naravno, zaštita podataka, procjena rizika i e, mnoge druge teme. Sljedeći će se trijalog održati 25. studenog i tu smo vidjeli da je došlo do određenog napretka pa se nadamo i mislimo da ćemo i taj značajan zakonski propis moći završiti. Prelazimo sada na treću točku dnevnog reda. To je naš mjesečni e, kutak za nadzor e, delegiranih i provedbenih akata. Kao što znate, to je novina na dnevnom redu odbora Ekon. Na taj način pokazujemo da želimo posvetiti više pažnje nadzoru tih e, delegiranih i provedbenih mjera. Radi se o vrlo relevantnim mjerama, a isto tako na taj način ispunjavamo naše institucionalne, odnosno dem, naša demokratska ovlaštenja. Za danas smo se odlučili govoriti o četiri teme. Je delegirani akt koji nadomještava solventnost 2, već usvojen, o likvidnoj pokrivenosti za kreditne institucije prema uredbi o kapitalnim zahtjevima kao i o e, izmjeni članka 29. o financijskoj poluzi, zatim izvještavanje po e, zemljama kao i delegirani provedbeni akt o direktivi vezanom za jedinstveni rezolucijski mehanizam. Ovaj posljednji je malo složeniji po svojoj institucionalnoj prirodi. Delegirani akt već je osvojila komisija. Međutim, mi smo se dogovorili i pregovarali o jednom paketu, te se još uvijek treba usvojiti provedbeni akt. Treba to učiniti komisija u sljedećih nekoliko dana, a treba vidjeti e, kada to može vijeće eventualno izmijeniti. Dogovorili smo se s vijećem, a nadam se da je to u redu i s komisijom, oko postupka. Postupka u kojem ćemo razmotriti mogućnost da se najprije to usvoje u vijeću, dakle se provedbeni akt usvoje u vijeću, a nakon toga da se eventualno o njemu pregovara. Dakle, to treba napraviti prije nego što dođemo do konačne dogovora oko delegiranog akta. Što se delegiranog akta tiče, tu mi eventualno imamo prigovor. Po pitanju ovog paketa želimo se zahvaliti vijeću da je bio spreman s nama raspravljati o sljedećim koracima procjenjivanja e, situacije i naravno e, da informira parlament. Ipak što se tiče informiranja parlamenta, nismo u potpunosti zadovoljni zato što je jedan vrlo bitan element rasprave o provedbenim mjerama, a radilo se o nečem što nije bilo formalno, već je bilo zaista važno po svom sadržaju. Dakle, to e, nije na ispravan način napravljeno. E, Parlament nije obavješten na pravilan način, dakle kako je to institucionalno trebalo napraviti, već smo mi o tome obavješteni neformalnim kanalima. Nadam se da do toga više neće dolaziti i da će nas komisija na odgovarajući način obavještavati. Svaki puta, dakle, kada mi imamo ovlasti e, prema temeljnim ugovorima da u tome sudjelujemo. Dakle, idemo sad na prvi dio ove točke dnevnog reda, solventnost 2. za upravo za e, ovu zadnju točku imam e, predlog kako da postupimo dalje. Što se tiče ovog zadnjeg točka, dakle ako mogu predložiti, jutro se, danas imamo raspravu o tome, ali evo molim e, tajništvo sljedeće da sa naše strane pravodobno provjerimo da li ono što vijeće raspravlja u smislu odstupanja od BRD-a i SRM-a i to po e, ponderirano po težini i rizicima i je li to dopustivo i ne bismo li ovdje trebali e, raspravljati i ići dalje od E, prve razine e, zakonodavstva koje omogućuje BRD i SRM. Ispravno je ukazano da, e, kod, da moramo procijeniti BRD, ali mislim da mi više uopće ne idemo u pravom smjeru i mislim da bi pravna služba trebala još jednom procijeniti radimo li to mi na ispravan način. Vratit ćemo se tome kasnije kada dođemo na tu točku dnevnog reda. A, a sada idemo na razgovor o TV solventnost. Pa dajemo odmah riječ izvjestiteljici. Da, ja moram otići u 9.30 jer tada moram biti na trijalogu. Vrlo brzo ću proći kroz ovo, oprostite. Dakle, e, Odluka o delegiranom aktu napravljena je 2009. godine. E, prošli puta u Strasburu smo imali dakle, prvi trialog. E, mnogi su imali prigovore o tome, e, zeleni će nam nam se izložiti razlog zašto. Sutra ćemo se sastati s komisijom, a nakon toga imamo još jedan sastanak sljedeći tjedan. Ja kao i e, kolege koji sa mnom rade se radujemo što ćemo o tome raspravljati. Moramo naravno kontaktirati i komisiju. Oprostite me što ću o tome toliko kratko govoriti, odnosno sam već završila. Biće mi drago da ćemo imati sve ove rasprave, ali zaista sada moram ići. Puno, puno hvala tajništvu koje mi jako puno pomaže. Mislim da do 12. svibnja e, moramo e, sve završiti, a E, i moramo vidjeti hoće li prigovora biti, u kojem vidu, a do travnja sljedeće godine morali bismo cijeli postupak završiti. Hvala lijepa. Sada gospodin Banz ima e, kao prvi izvjestitelj u sjeni riječ. Zahvaljujem. E, kao prvo zahvaljujem komisiji na, predlog, na mogućnosti da ovo danas raspravljamo. E, što se tiče dakle predloga delegiranih akata za solventnost 2, svakako e, htjeli smo da to do toga dođe i ranije, ali bolje ikad nego nikad. Dakle, što se tiče pravnih e, akata, ovdje se moramo držati solventnosti 2 i omnibusa 2 i naravno ako i pritom nam je svakako važno ponavljam i uvijek to ponavljam, e, najvažniji ovdje princip je proporcionalnosti koji sada u direktivi bude ponovno e, podcrtan i koji se onda u svim provedbenim aktima također mora primjenjivati. Zato molim još jednom komisiju više pozornosti posvetiti proporcionalnosti i u suradnji sa EOP-om i kod tehničkih standarda i smjernica, znači uvijek ukazivati na važnost proporcionalnosti. Sljedeća važna stvar su dugoročne investicije, posebice u području infrastrukturnih ulaganja. Dakle, e, Ovdje se komisija obvezala na reviziju do kraja 2018. ali već danas molim komisiju da se e, uđe u e, tu aktivnost i ranije i također Mm, vidimo da, da nas sa svih strana na to pozivaju, stoga je ranija revizija, ranija kontrola svakako nešto što će isto biti potrebno. Naravno moramo poduzeti i daljnje korake za jačanje okolnosti za privatne investicije i ulaganja i to je također jedan važan dio ovog dokumenta. E, također infrastrukturne investicije moraju uvijek uzimati u obzir e, e, procjenu rizika i diversifikaciju rizika ugraditi u sve mehanizme jer jedino tako ćemo moći dalje napredovati u našim u gospodarstvima. Naravno E, svakako ovdje e, sada investicija ne znači e, autoput negdje koji završava negdje u zabačenom kraju koji završava nigdje nego propisne investicije. Znači što se tiče investicija sa komisijom i predstavnicima EOPE, stoga je ključna stvar u ovom razgovoru. A po potrebi možda ćemo morati E, razmišljati o klasi vlastitih e, sredstava, vlastog kapitala, možda i OPA može e, dati neke predloge za raspravu u tom smjeru između dionika. Neki od vas već su i u prethodnom mandatu i, u onom mandatu prije već sudjelovali na projektu Solventnost 2, svašta smo već oživjeli u ovom projektu, ali mogu samo reći jedno, solventnost 2 mora biti ostvarena i e, barem u siječnju 2016. najkasnije stupiti na snagu. Hvala lijepa. Klub zastupnika ECR, hoće li se Seat Kamal javiti za riječ? Seat Kamal? Ne, tko će se javiti za riječ u ime ECR-a? Ne, Ashley Fox e, treba govoriti o solventnosti, međutim ne vidim ga. E, nitko se ne javlja u ime ECR-a. Klub zastupnika ALDE nema niti njih. GUE. Gospodin Vjegas. Što se tiče ovog pitanja, Zapravo cilj je da se stvori e, usklađeno tržište. Ali zanima me kakva je situacija vezana za mirovinske fondove. Naime, tu postoji jedan stručni element kojim se moramo pozabaviti. Postoji mnogo vrlo složenih aspekata. Jako nas brine da se povlašteni status daje mirovinskim fondovima na osnovu kapitalizacije, a da se u podređeni položaj stavljaju e, i, državne mirovine po načelu distribucije. U Sjedinjenim američkim državama ljudi su izgubili sve što su cijeli život štedjeli kada su propali neki mirovinski fondovi. Mi se ovdje moramo time pozabaviti. Međutim, kada god ta točka dođe na naš dnevni red, zaista nas brine kada moramo održavati te e, sustave, javne mirovinske sustave. Moramo sve učiniti kako bi e, zaposlenici imali koristi od toga. Moramo ojačati mirovinske fondove i e, moramo e, radnicima omogućiti da uživaju svoju pensiju jer imamo puno problema. To je njihovo osnovno pravo. Sad Sven gigaldu u ime zelenih. dugo smo raspravljali o solventnosti 2 i o provedbenim mjerama. kako smo vodili te rasprave i neću vam sada dosađivati o nekim raspravama iz prošlog parlamentarnog saziva. Međutim, glavna izmjena u odnosu na tada i sada, izmjena koja, do koje je došlo prošlog mjeseca je o tome što se treba raditi sa vrijednostnim proizvodima. Evo, daću vam kratak sažetak. E, proizvodi 3B, trostruki B, Dakle, za te sekuritizirane proizvode tada je e, iznos bio 20%, a IOPA je dobila zadatak da vidi je li to e, dobra mjera. I onda nam je rečeno da ako se uzmu visoko kvalitetni sekuritizirani proizvodi, onda se 3B može e, smanjiti na 17%. A nakon e, toga u e, ožuku 2014. godine izvršen je veći pri, e, pritisak, pa je to smanjeno na 8,5%, a u srpnju se još više pritiska na 5%, a sada je taj faktor smanjen na 3%. Što to zapravo znači? A to zapravo slično događa i sa proizvodima tipa trostruko A, dvostruko i A. To jednostavno znači da je stopa rizika tih proizvoda nešto što ne vode e, empirijski rezultati na financijskim tržištima, već e, neki politički aspekti. E, mi znamo da je to već tako kada se radi o državnim obveznicama, gdje država kaže gospodarskim subjektima da rizik koji postoji ne postoji u regulativi. A sada smo stvorili još jednu klasu aktive, to su sekuritizirani proizvodi, gdje nam se kaže da je rizik puno manji od onoga što tržište misli. Država dakle vjeruje da zna o čemu se radi i da misle da oni pet puta bolje znaju kakav je rizik od tržišta. Ja vjerujem da to nije uloga države, jer uloga države koja regulira osiguranja mora omogućiti da osiguravajuća društva imaju dovoljno kapitala kako bi se mogli nositi u slučaju da se rizik pojavi. Prema tome ovdje se ne slijedi logika bonitetnog stimulansa i pokušao se koristiti financijskom uredbom kako bi se ojačao financijski razvoj, kako bi se on e, pojačao. Dakle, vjerujem ono što kaže Burkal Balc, da je potrebno intervenirati kako bi došlo do ulaganja. Međutim, to se ne može e, opravdati manipuliranjem samih stopa rizika. Trebamo vidjeti kako se to može potkrijepiti. I ja bih vas htio pitati kako, e, gdje je ta studija koja nam pokazuje da je situacija takva. Zašto ste vi u tolikoj mjeri smanjili ove e, e, brojke? E, a AIOPA je bila načinila vrlo detaljnu studiju. Iz tog razloga tražim da se ovo stavi na glasanje. Moramo se pridržavati rokova. E, sutra ćemo se sastati s izvjestiteljem konačno, jer već dugo tražimo da se taj sastanak održi. Raspravljat ćete o tome s komisijom i nadam se da će predstavnika i opet također biti na tom sastanku. Međutim, a Bojim se da ćemo sada napraviti istu grešku kao što su počinjene Sjedinjene američke države. Dakle, da e, ovi proizvodi koji su vezani za hipotekarne kredite se tu zatvaraju jer mi želimo imati gospodarski rast koji treba biti održiv. Međutim, nije na financijskoj uredbi da to rješava. Ne treba nam još jedna klasa državnih obveznica gdje država zna kako se procjenjuje rizik. Ja vas molim da e, to uvažite kada budemo govorili i o sekuritiziranim proizvodima kao sada i kada budemo kasnije govorili o NCR-u. Dakle, molim da komisija to uvaži na osnovi empirijskih faktora i neka vam kažu zašto su ovi rizici važni. Hvala e, Sven, a vidimo da li se netko želi javiti za riječ, evo Eliza Ferreira. Zahvaljujem. E, samo sam htjela intervenirati, ne e, za raspravljati sada o sadržaju kao što su rekli raniji kolega, nego samo e, pozoriti odbor na potrebu, našu potrebu da pozovemo EIOP-u na suradnju i na to da istraže kako se može razviti nova klasa aktive za dugoročne investicije, za dugoročno ulaganja jer dugoročna ulaganja su odgovarajući e, način da se riješe ovi dugoročni kompromisi povezani sa osiguranjem. Dakle, potrebni su nam sigurni, e, sigurna likvidna klasa dugoročne imovine. I EIOPA treba biti pozvana, mi trebamo pozvati EIOPU da predloži neke kalibraciju i bonitetne zahtjeve u okviru e, solventnosti 2 kako bismo te fondove mogli koristiti za odgovarajuće e, dugoročne e, ciljeve održivog ulaganja u Europi. Dakle, to je poruka koju želim prenijeti i pitam postoji li sporazum između političkih stranaka da se takav zahtjev i uputi EIOPI. Zahvaljujem. EPP, e jesam li dobro vidio, e, shvatio, vi ste također tražili slično, dakle, gospodin Balz, vi ste to također rekli. Znači, već imamo time većinu kod ovog e, predloga. E, dobro, dalje e, se niko ne javlja za riječ, pa dajem riječ e, komisiji. Komisija, <laughs> gdje ste? Gospodin Klaus Widner. Izvolite. Zahvaljujem. Pa možda dva, tri komentara, pa ću onda pokušati odgovoriti na dva, tri pitanja koja su postavljena. Dakle, kod solventnosti dva kao što znadete, tim pitanjem se bavimo već dulje vremena i time smo zamijenili 14 postojećih direktiva i da po prvi puta sad imamo jedinstveni propise e, koji se odnose na rizikom ponderirane zahtjeve za solventnosti i mislim da je to jedan od najnaprednijih režima bilo gdje u svijetu, a što priznaju i treće zemlje i također sada i treće zemlje prelaze na sustave slične solventnosti dva i mislim da je to najbolja pohvala za nas diljem svijeta i mislim da to treba i biti početna točka. Sada e, smo u, u završnom koraku kod delegiranih akata, naravno da su oni ključni i slažemo se svi da delegirani akti moraju biti u skladu sa zakonodavstvom prve razine i diljem, u svom tekstu pokušali smo bili što otvore, e, biti što otvoreni, što transparentni. Imali smo niz sastanaka od 2009. sa zemljama članicama, tajništvom, s neformalnim kontaktima, s nizom zemalja. Slali smo službena pisma i sve je to uzeto u obzir. Dakle, mislim da smo bili što smo transparentni mogli biti u ovom procesu. I na kraju mislim da je tekst koji smo dobili jedan od najboljih zapravo eto onaj za koje komisija misli da je u ovom trenutku spreman za dalje. Dvije ključne stvari svakako su dugoročne investicije. Jedna od njih naravno dugoročna ulaganja su važan cilj, ali ne dugoročna ulaganja na e, račun e, vlasnika polica. Dakle, pogledali smo razne predloge koji su došli iz industrije i drugdje, ali u ovom trenutku nismo uključili infrastrukturu jer nismo bili zadovoljni sa podacima koje smo imali, znači onom definicijom infrastrukture koja bi se mogla koristiti u ovom trenutku za stvaranje zasebne klase aktive. Mislim, otvoreni smo uz pomoć e opet da to i učinimo u narednom vremenu putem delegiranih akata. Ali u ovom trenutku solventnost 2, ako 2016. E, stupi na snagu, naravno to je važno za međunarodno okruženje i za tvrtke jer se svi pripremaju, a sad napokon imamo i e, datume i sada bi e, promjena datuma značila veliki gubitak sredstava i financijski gubitak. Dakle, molim vas doista da ovo pogledamo detaljno, da se prilagodimo što je više moguće, e, svakako da i datum 1.1.16. ostavimo na snazi. Naravno da smo zamolili i tražimo da je opet da pogleda pitanje sekuritizacije i sve što je troškove sekuritizacije, ali sada po prvi puta e, u Europi e, možda ćemo imati i definiciju visokokvalitetne sekuritizacije e, uz provedbene akte o uredbi CER. I mislim, zapravo do sada nismo imali odgovarajuću transparentnost u ovom pogledu što se tiče sekuritizacije, E, i to je jedna od stvari koje su nejasnoće u tom pogledu su e, doveli do krize. I zato je ključno da sad imamo e, kriterije za visoku kvalitetu. Znači za to znamo da je potrebna puna transparentnost, također homogenost kriterija i sve su to kriteriji koji po našem mišljenju će osigurati da nećemo imati iste probleme koji su doveli do krize protekle godina, a istovremeno da pokušamo nešto što je uvijek u makroekonomskom konceptu bitno, ali u skladu sa politikom Europske središnje banke, da postoji potencijal koji je siguran i koji se može koristiti e, a bez e, zaštite, a bez utjecaja na zaštitu vlasnika polica i e, na kraju uz usporedbu sa kriznim godinama mi smo, vi smo, zajedno smo promijenili e, zakonodavni okvir tako da sada e, su sada imamo zadržavanje rizika. Naime, sada se dio rizika mora zadržati zato što je sekuritiziran, ali svejedno imamo i nadzor agencija za rating. Znači sve ovo zajedno daje nam e, mogućnost e, ove predložene kalibracije. Ali problem sa sekuritizacijom podataka je e, ono što je rekla EOPA je da podaci koji se odnose na sekuritizaciju se odnose samo na krizne godine i shvaćamo to, ali s druge strane trebamo uzeti u obzir regulatorne promjene koje su donesene, kao i činjenicu da jedan od glavnih razloga za ovu kalibraciju koju sada imamo je ovaj takozvani look through. Jer e, ekonomski argument je da ako imate e, e, niz kredita koji se onda gdje se rizik diverzificira i onda imate senior tranšu zapravo tu dolazite do opasnije situacije nego ako imate samo jedan početni e, zajam i mislim da je to provjereno i da e, je to teza koja drži vodu i koju treba zadržati. Hvala. Yes, quickly e, Da, izvolite, ali samo kratko. Ali nažalost mislim da niste odgovorili na moje pitanje. Branili ste definiciju E, visoko kvalitetna sekuritizacije, ali to nije moj e, problem. Ja nisam po definiciji protiv e, sekuritizacije, naravno niti duga sekuritiziranog duga. To je važno u gospodarstvu, ali koja je koji je empirijski razlog da se za, za jednu petinu smanji ponderiranje rizika. I sad želim čuti od vas koji su to empirijski podaci koji mogu podržati takav pristup? A o, kako ti podaci vjerojatno ne postoje, želim da mi objasnite kako ste došli do ove brojke a za, za razliku od izvornog predloga koji se temelje na empiričkim podacima EOPE iz siječnja 2014. E, komisija želite odgovoriti na ovo? Da, e, neke od elemenata već jesam spomenuo. Dakle, EOP je uzela podatke iz kriznih godina, ali problem je ako to usporedite sa drugim instrumentima, kao na primjer e, pokrivene obveznice, E, vidite, vidite da su empirijski podaci za krizne godine različiti od cjelokupnog razdoblja, a ne samo zadnjih 4-5 godina. Znači, postoje naznake da ovi podaci iz kriznih godina nisu dovoljni da pokriju cjelokupnu sliku. A drugi korak je da je OPA to učinila i iskoristila podatke, znači iz kriznih godina, u trenutku kada još nismo imali sadašnji zakonodavni okvir, znači koji uključuje e, zadržavanje rizika, gdje imamo kreditne agencije koji naziruje ESMU. Sve su to promjene u regulatornom okviru koje treba uzeti u obzir. Dobro je, pa je uzela te podatke i pogledala je širu sliku. I kao što sam rekao, najvažniji argument ovdje koji nas je uvjerio do kraja je ovaj look through princip. Jer ako e, kažete da ako imate diversifikaciju rizika, uzmete samo senior tranšu e, koja nikada nije problematična, onda zapravo imate puno veći rizik od samo jednog kredita. Znači, to je e, ova logika transparentnosti luktura koja gleda unatrag na kredite na koje se to odnosi. Ali niste mi odgovorili na moje pitanje. E, naravno ako uzmete e, određenu vrstu podataka i pogledate samo krizne godine, uvijek ćete dobiti drugačije podatke. Dakle, gdje je e, ispravna pojašnjenje za onih 3% na koje je sada spao trostruki B. E, dobro, pogledajmo to s drugog kuta. Imamo kalibraciju za zajmove od 3%, dobro, to nije sporno. I sad je pitanje, ako želimo sekuritizirati te iste zajmove, uzmemo samo senior tranšu, onda kažemo da je to zbog e, sekuritizacije, u svakom slučaju kalibracija mora biti mnogo viša. To je nešto što gospodarski nema smisla. Ali ako rejtiška agencija kaže da je to e, trostruki B, a vi to kalibrirate prema dolje sa izvornih 20% u kriznim godinama na 3%. I to e, nasuprot e, e, procjene rizika rejtiških e, agencija. To je protivno propisima bonitetne regulacije. Mislim, dobro, mislim da sam rekao što sam htio o, ovim podacima. Da, e, mislim, važno ono što trebamo reći je da mi sada ne gledamo ono što kaže Rečiška agencija, nego e, što je temelj e, cjelokupnog djela. Znači, ako pogledamo e, koji su osnovni zajmovi na kojima se sve temelji, to je ključno. Dobro, mislim da su obje strane sada jasno iznijele svoje gledište i mislim da ovu raspravu sada možemo u ovom trenutku zaključiti. I podsjećam da obzirom da smo dobili prijedlog e, od zelenih, mislim da ćemo morati e, pokrenuti interni pisani postupak za prigovor koji bi se vjerojatno mogao provesti u prosincu u plenarnoj sjednici ukoliko će postojati većina, ali iz ove rasprave ne čini mi se da za to imamo većinu, ali svejedno postoji interni postupak, mi ćemo se postupke i držati i pokrenut ćemo ga svakako. A komisiji svakako želim e, reći da smo primili na znanje ono što ste rekli, kao i ono što je došlo od e, e, dvaju političkih e, klubova što se tiče preispitivanja kriterija za dugoročnu imovinu kao zasebnu klasu aktive i slažemo se dakle svi da možemo zatražiti da i opet da krene sa istraživanjima u odgovarajućem smislu. Je li to u redu? Da, mislim da je opa već ponudila da krene raditi u tom smjeru, a komisija u tome smislu i poduprla. Zahvaljujem onda. I sad možemo preći na drugu stvar, a e, sljedeća točka na našem e, dnevnom redu je koeficijent likvidnostne pokrivenosti i financijske poluge, znači Radi se o usvojenom delegiranom aktu iz e, listopada i dajem e, odmah riječ izvjestitelju, gospodinu Karasu, izvolite. E, predsjedniče, poštovani kolege, krenuti ću dakle sa upravo financijskom pologom, pa onda sa likvidnostnom pokrivenošću. Dakle, ovdje nemam nikakve e, sadržajne primjedbe, ali jedno, imam jedno pitanje. Znači, ovi predlošci za izvještavanje 2015. E, njih je pa već e, uspostavila. I mislim, čuo sam da postoji sada nesigurnost o tome kako će se izvještavati po kojim predlošcima za prvi kvartal jer je potrebno e, naravno uskladiti razne predloške, tehnički komplicirano pitanje koje treba puno pitanja. Dakle, sada e, pitam e, je li komisija raspravila sa EBOM o tome kada će se kada će se proglasiti novi predlošci ili će se držati e, onog principa da, da će se za prvo izvješće za 2015. biti prihvatljivi i stari obrasci za izvještavanje. Drugo područje e, radi se o e, minimalnoj, dakle o koeficijentu likvidnosti pokrivenosti, minimalnom koeficijentu, znači izgradnji ovih tampona. Međutim, E, kada se bolje proanaliziraju e, oba dva teksta, e, CR i druga razina, onda postoje nekoliko pitanja koje bih molio da komisija pojasni. Prvo, kako to da imamo različitu definiciju kmo u tekstu prve razine u delegiranom aktu? Drugo, kod privatnih ulaganja, privatnih klijenata. Imamo razlike u tekstu. U CR-u imamo e, obveze prema privatnim osobama, a u tekstu druge razine e, samo za KMU-ove. Dakle, pitanje ovdje e, jesmo li ovdje svjesno izostavili privatne ulagače ili je to slučajno. Zatim 418.4 e, CR kaže e, ispravno obračunavanje e, koje mora podlijegati vanjskoj reviziji. Međutim, u delegiranom aktu cijeli taj odjeljak o vanjskoj reviziji više nije uključen. Znači, gdje, na koji će se sada pravni tekst pozivati banke? E, je li sada došlo do smanjenja kontrolnih e, mehanizama nad bankama koje je ugurano kroz mala vrata e, jer takvo, bilo kakvo smanjenje nadzora je nešto što parlament ne može prihvatiti. Nadalje, što misli komisija poduzeti gleda ova tri tekstualne razlike? Hoće li sada biti još pojašnjenje ili korigendum od strane komisije? i koji sada od ovih pravnih e, tekstova smatra komisija da se primjenjuje kada se radi o sukobu između propisa prve i druge razine. Naime, mi e, ne želimo da se ovdje uvode bilo kakve izmjene na mala vrata i na stražnja vrata i zato molimo da se jasno e, razjasni o, tome kako je došlo do ovih razmimoilaženja između ovih dviju razina teksta. Hvala sada dajem riječ e, prvom izvjestitelju u sjeni, SED, e, Udo Bulman. Gospodin Udo Bulman, izvolite. E, mislim evo samo u vrlo kratkoj reakciji. Zahvaljujem i čestitam Otmaru na odličnoj ocjeni i analizi ovih e, zakonodavnih e, akata i jedva čekam e, čuti odgovor komisije na ovo što je rekao Udo. Hvala. ECR? Kamal, ne. Želi li netko u ime, u Kamalovo ime u ime ECR-a? Faje, želite li vi za Alde riječ? Mikrofon. Znači, kad govorimo o koeficijentu likvidnostne pokrivenosti, aha. Goje? Ne. ja sam e, ja mislim dolazim uvijek iz akademske zajednice i bavim se e, gospodarskim pitanjima i uvijek me ovo zapanjuje i ja pokušavam uvijek naučiti svoje studente o tome da se e, likvidnost uvijek temelje na cijeni, ali ovdje nije tako. Znači mi sada pokušavamo regulirati stvarnost koja je mnogo, mnogo kompleksnija. Mislim, radi se o vrlo kompleksnom svijetu, kompleksnoj stvari. Mi sad ovdje pokušavamo procijeniti rizik i procijeniti likvidnost, a faktori i čimbenici koji su uključeni u to su e, vrlo komplicirani i gotovo ih je nemoguće na takav način ocijeniti, a naročito nevjerno. A iskreno Čini mi se da ovdje na kraju završavamo prilično eh, arbitra, eh, procjenama i koeficijentima i ponderiranju rizika eh, dakle kod ovih scenarija koji se koriste za novčane tokove koji pak utvrđuju koeficijent likvidnostni. Mislim, zapravo moja poanta je da se pokušava ovdje regulirati nešto što je daleko kompleksnije E, a to sa sobom nosi određene rizike, a to smo vidjeli po događanjima koje su nas zadesila u prošlosti. Dakle, ova ovi propisi nisu u skladu sa stvarnošću. I na vode i dovode do određenih ponašanja na tržištu. Jer tržišta će uvijek pronaći način da zaoviđu propise. I nije slučajno da kritičari koeficijenta likvidnostne pokrivenosti to uvijek e, ističu. Posebice činjenicu da e, ekonomski subjekti na sve gledaju kratkoročno i prekratkoročno ili da se uvijek fokusiraju samo na e, neposredno kratkoročno razdoblje a onda sljedeće pitanje su porezna utočišta i tako dalje. Sve to e, dovodi nas u ozbiljnu sumnju učinkovitosti zakonodavnih akata kao što su ovi. Hvala. Zeleni? Hvala i ja želim zahvaliti e, na ovom e, trudu. Imam jedno ključno pitanje koje bih želio postaviti. U smislu direktive, oprostite, u smislu uredbe, što se smatra, citiram, članak 416. Ako samo takve proizvode treba smatrati visoko likvidnim, likvidnima, ako se pokaže da su od najviše kreditne vrijednosti, kako to definira EBA. Dakle, EBA ima zadatak odlučiti koje proizvode treba smatrati takvima, visoko a oni u svojem izvješću, koje je trebalo biti predano krajem 2013. godine, preporučili da potrošački krediti e, ABS ili krediti koji se daju malim i srednjim poduzećima trebaju biti smatrani visoko likvidnim proizvodima. Međutim, komisija smatra da je tome tako E, usprkos tome što to nije stajalo u preporukama EBE e kako bi trebalo biti definicijom ovoga članka, već je ponovno komisija smatrala da zna bolje. Dakle, zanima me je li to istovremeno i kršenje odredbi e, uredbe. Drugo što bih želio znati jest zašto, kao što je zakonom predviđeno, komisija nije slijedila preporuku EBE. I treće, mene zanima je li to u skladu sa odredbom Basel, zato što Basel 3 jasno preporučuje da se to ograniči na državni dug, gotovinu i e, izloženost središnjih banaka. Nigdje se ne spominju obveznice niti ABS. Dakle, mene zanima, smatrate li da ste pametniji da bolje znate od Bazela i od EBE? Jedva čekam da čujem vaš odgovor. Hvala. E, FDD? Ne, nitko se ne javlja spontano za riječ. E, gospodin Bohan, izvolite. Dobro jutro svima. E, hvala što ste mi dali priliku da odgovorim na pitanja. Možda bih mogao krenuti sa objašnjenjem vezanim uz samu logiku ovog delegiranog akta. Dozvolite da vas podsjetim da je e, kriza zapravo istaknula nekoliko e, rupa koje su postojale u našem bonitetnom okviru. Naime, imali smo situaciju sa višom razinom izloženosti, ali nismo imali mjere kojima bi se zadržala likvidnost. I upravo zato zakonodavci su se morali baciti u e, pripremanje zakonodavnog okvira koji se odnosi na zaštitu likvidnosti i kao što je već jedan zastupnik istaknuo, radi se o izrazito kompleksnom zadatku, moramo postupati opvezno i moramo imati na umu naša iskustva vezana uz provedbu prve mjere koja je donesena s tim u vezi. Mi, međutim, postupamo temeljem toga da moramo uspostaviti okvir e, koji e, donosi određena jamstva i koeficijent pokrića likvidnosti i zakonodavstvo koje se na to odnosi jest e, zapravo nešto što nam omogućuje da osiguramo višu razinu sigurnosti temeljem preporuka i analize EBE, e, a u kontekstu Bazela, dobili smo doblu podlogu i možemo vjerovati da ovaj delegirani akt, zapravo analizu koju je provela EBA e i međunarodni dogovor, zapravo e, gura i korak dalje, korak dalje koji je u skladu sa realnošću europskog financijskog tržišta odgovor na pitanje zašto taj delegirani akt koji su pripremile službe Europske komisije u određenoj mjeri odstupa od Bazela i od preporuka EBE što je bilo zapravo, e, preporuke su naime išle u smjeru toga da treba poštovati Basel 3. Mi smo uzeli analizu EBE e, koja se odnosila na različite instrumente kao polazište, polazište za rad službi komisije i nastojali smo dalje graditi rješenja koje imaju čvrsto uporište na toj analizi. Stručna analiza koju je obavila EBA pokazala je da pokrivene obveznice, odnosno neke pokrivene obveznice su uistinu vrlo likvidne i imale su mnogo višu razinu likvidnosti u odnosu na državni dug primjerice, te su Stoga, a to je pokazivala empirijska analiza, e, zapravo trebale dobiti bolji tretman nego što je to predvijala analiza EBE. E. Kad govorimo o određenim elementima sekuritizacije, mi smo primijetili da preporuke EBE e i dogovor postignut u okviru Bazala predviđa da neki drugi sekuritizirani instrumenti budu uspoređeni sa ovim instrumentima i imali smo prilike vidjeti da postižu mnogo bolje rezultate i shvatili smo da bi oni mogli biti iskorišteni kao alternativa za financiranje realne ekonomije. Međutim, u delegiranom aktu smo se odlučili za drugačije postupanje kako bismo iskoristili sekuritizaciju kao podlogu za kreiranje potražnje za nekima od tih instrumenata čime se ide korak dalje od bonitetnih smjernica koje predviđa Basel i koje je predlagala sama EBA. Postoje dvije značajne razlike u povoljnijem postupanju ehm, prema pokrivenim obveznicima. Također smo željeli prepoznati sufinanciranje koje omogućuju određene kreditne banke, zadruge i tako dalje u sklopu našeg delegiranog alta. Osnovna stvar, rekao bih, jest da je Bazel osmišljen i baždaren za primjenu na maloj skupini međunarodno aktiviranih banaka na konsolidiranoj razini uzimajući u obzir tržišta koja su dokazala svoju likvidnost u svim područjima e, koja spadaju u područje primjene Bazela. Dakle, mi smo u velikoj mjeri uzimali u obzir ono što kaže Bazel. Naše mišljenje kao komisije bilo je da ne smijemo na neki način s obzirom na važnost e, zakonodavstva e, koje se odnosi na likvidnost uvesti prevelika ograničenja e, posebice kada imamo sekuritizirana tržišta koja su postigla jako dobre rezultate i mi primjenjujemo omjer pokrića likvidnosti na više od 8000 banaka u Europi Dakle, moramo omogućiti nekakav manevarski prostor koji uzima u obzir sadašnju financijsku realnost. To je dakle bio jedan opći pristup eh, prilagodbama eh, koje smo učinili kako bismo uzeli u obzir određene specifičnosti. I možda da na kraju završim komentarima koji se odnose na ono što je rekao izvjestitelj. On je želio biti siguran da delegirani akti neće ići on kraj odredbi razine 1. Drugim riječima da se one poštuju u onoj mjeri u kojoj postoje obveze koje treba poštovati na razini 1, uključujući i direktivu e, o e, potrebnom kapitalu. Drugim riječima, obveze koje se odnose na koeficijent pokrića likvidnosti e, treba sagledati u kontekstu onoga što se događa na međunarodnom tržištu i simjenica EBE. Na neki način to bi trebao biti filter za prenošenje zahtjeva iz e, direktive o potrebnom kapitalu i e, odredbi koje se odnose na izvješćivanje ali to ni u kojoj mjeri ne smije ukinuti aktivne obveze koje proizlaze iz e, odredba o potrebnom kapitalu željeli smo zapravo jedinstveni integrirani skup obrazaca za izvješćivanje koji se temelji na i koji odražava obveze o izvješćivanju iz uredbe, ali koji je još dodatno ažuriran odredbama u delegiranom aktu. EBA trenutačno radi na tome da pripremi obrazce za izvješćivanje. Oni bi trebali biti spremni do travnja sljedeće godine mi smo smatrali da je nužno ostaviti nadzornim tijelima šest mjeseci, institucijama također, da se pripreme za korištenje tih obrazaca, te da bi bila u stanju početi s izvješćivanjem. I to objašnjava e, datum stupanja na snagu E, prvi listopada 2015. godine ovog delegiranog akta koji se odnosi na omjer pokrića likvidnosti kako bi se e, izvješćivalo korištenjem obrazaca i u skladu sa odredbama ovoga zakonskog akta. Ako ima još kakvih pitanja, rado ću na njih odgovoriti zasebno. Hvala. Mislim da sada mogu ponovno dati riječ izvjestitelju. Nemamo dodatnih komentara u redu. Kao što znate, parlament i vijeće imaju pravo prigovora roku od e, tri mjeseca, dakle 12. siječnja 2015. godine, to je subota. Također do sutra 12.11.2014. godine mogu se poslati interni komentari, a dosad tajništvo nije dobilo nikakve komentare. Tako da mislim da možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Dozvolite da samo komentiram jednu stvar koju je rekla komisija. Mi kao parlament smatramo da zaista Bazel nije zakonodavno tijelo i naša je demokratska uloga da ocijenimo i adekvatno primjenjujemo te preporuke temeljem demokratskog mandata koji imamo. Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće po zemljama, što nije delegirani akt, već izvješće koje je usvojila komisija 30. listopada vezano uz gospodarske posljedice vezano u članak 89. i zadatak komisije bilo je ocijeniti je li to izvještavanje po zemljama nešto što će imati negativne posljedice u ovome slučaju e, je li potrebno, na primjer, da se počne sa izmjenama i dopunama zakonodavstva. U ovome slučaju pokazalo se da tome nije tako. Međutim, treba ocijeniti izvješće komisije, pa predlažem da damo riječ e, našem izvjestitelju. Odnosno ne, najprije ćemo dati riječ komisiji, gospodinu Tuciju, da iznese nalaze. Prosite, gospod, ispričavam se, E, moj šef Jelan Hoyer je e, zapeo na sastanku jednog drugog odbora pa nam e, se nije još mogao pridružiti, ali ja ću umjesto njega dati kratki pregled nalaza vezano uz izvješće po zemljama. U skladu sa člankom 89. direktive o potrebnom kapitalu CRD4, kao što znate članak 89. sadrži odredbu da institucije izvješćuju o čitavom nizu stavaka po zemljama. Na Nažalost, slajdovi se ne vide na ekranu. ali ja ću nastaviti dok se to ne sredi. Članak 89. među ostalim određuje da se izvješćuje o dobiti, porezima na dobit i javnim potporama po zemljama. Naše se izvješće temeljilo na članku 89. stavku 3. CRD-a koji traži da komisija provede opću ocjenu vezano uz potencijalne ekonomske posljedice CBCR-a morali smo su zakonodavcima do 31. E, prosinca 2014. godine podnijeti izvješće, a mi smo se malo požurili kako bismo mogli e, donijeti, e, odnosno usvojiti ovo izvješće još u prošlom sastavu komisije. Svrha naše ocjene bilo je zapravo vidjeti postoje li značajni negativni gospodarski učinci. Da je došlo do takvih negativnih značajnih gospodarskih učinaka, morali bismo ponovno razmisliti o e, obvezama koje su propisane i eventualno ih izmijeniti i dopuniti. Članak još uvijek nije u potpunosti na snazi, zapravo se radi e, o e, koraku koji je više usmjeren na budućnost. Mi smo obavili analizu gledišta svih dionika, to smo učinili provođenjem ankete, postupkom javnog savjetovanja i također jednim događajem koji je bio usmjeren na komunikaciju sa javnošću. Također smo proveli ekonometrijsku analizu, čiji je glavni zadatak bilo proučiti učinke eh, poboljšanog eh, objavljivanja podataka i njihovu kvalitetu. Također smo se pozabavili sa 14 objelodavnjivanja koji su se temeljili na um, G-SIPS eh, Europske unije. Nalazi su sljedeći. Nije bilo značajnog negativnog gospodarskog učinka postoje je čak i neki pozitivni učinak, međutim, kao što sam rekla, radi se o koraku koji je usmjeren na budućnost, pa smo bili oprezni prilikom formuliranja naših zaključaka. Primjećivali su se pozitivni učinci na transparentnost i odgovornost financijskog sektora. Kad pogledamo informacije koje smo zaprimili od dionika, kao što se očekivalo, očekivalo se zapravo da će investitori moći donijeti bolje odluke temeljem bolje informiranosti i da će zapravo e, moći pozivati e, kvalitetnije banke na odgovornost. CBCR bi također trebao dovesti do boljeg upravljanja rizikom e, kroz proces izvješćivanja. Očekivalo se da bi CBCR također privukao investitore i potrošače e, koji zapravo polažu e, pozornost e, i pridaju vrijednost transparentnosti. Što se tiče ekonometrijske analize, poboljšanje kvalitete objelodanjivanja je zapravo nešto što bi trebalo dovesti do čitavog niza pozitivnih Eh, efekata kao što je na primjer smanjivanje troška vlasničkog kapitala eh, također bolje upravljanje e, prihodima i bolju kvalitetu računovodstvenih postupaka. Oni koji su se protivili CBCR-u uglavnom su govorili da postoji rizik da javnost neće razumjeti podatke koje treba objelodaniti i da bi zapravo cijeli postupak mogao dovesti do povećanja administrativnog opterećenja. Još jedan opći nalaz e, bio je vezan uz činjenicu da bi pozitivni efekti mogli uključivati transparentnost i dodatne smjernice o točnom sadržaju stavaka o kojima treba, e, za koje treba pripremiti izvješća. Hvala. A sada dajem riječ izvjestitelju. Gospodin Karas, izvolite. Predsjedniče, dakle, s jedne strane je transparentnost posebice u e, pitanjima poreza upravo ono što traže građani i e, ovim ćemo korakom dalje podupreti povjerenje u bankovni sektor. Ali svejedno postoje dva područja o kojima želim nešto reći. Dakle, u izvješću se govore o raznim dionicima koji bi e, rado koji, koji zahtijevaju detaljne e, točke, e, detaljno izvještavanje o određenim točkama. Dakle, što je sada to točno? Jer to je dosta nejasno formulirano. Znači, hoće li se to uopće moći e, i kako će to izgledati, dakle, tako, taj pojačani zahtjev za detaljima. Nadalje, mnoge banke su prekogranično aktivne u Europskoj uniji ali šta se to znači? Moraju zapravo svakoj zemlji onda e, izvještavati o istim sadržajima, ali u različitim formatima. Dakle, to se nikako ne čini smislenim. Znači, jedinstvenim e, e, jedinstvenim modelom za izvještavanje obrascima, za izvještavanje to bi bilo mnogo jednostavnije jer inače će se raditi o različitim e, obrazcima i različitim troškovima i postoji li to već sada, je li se to pokazalo i e, tko, dakle komisija e, pa i ko treba osigurati E, takve jedinstvene obrazce ne samo zbog jednostavnosti nego i zbog usporedivosti. Što se pak tiče zahtjeva koji su iz direktive, Basel direktive, svakako E, Bazel ovdje nije e, ključni propis, nego e, upozoravam na sljedeće. Koordinacija predstavnika zemalja Europske unije u odboru Bazel treba biti pojačana. Znači u odboru Bazel treba izraditi temelje, te, pred e, sada određene e, obrazce koje mi sada tu ispravljamo, a tamo su već sjedili predstavnici zemalja članica. Znači, radi se o e, postupku koordinacije u odboru Bazel i nakon i odbor Basel odbor je također je odgovoran parlamentu i mi sudjelujemo i tamo i komisija je tako i mi nismo samo e, korekturni mehanizam nakon što u odboru Bazel postigne, bude postignuto e, sporazum, nego sudjelujemo već i ranije. Hvala. Upravo zato će ovaj odbor sada krenuti sa izvješćem koji bi trebao održavati demokratski mandat e, koji imamo i koji je vezan uz ovu inicijativu koju ste spomenuli. Gospodin Borman. Ja bih želio zapravo podržati otmare njegove zaključke, ali isto tako želio bih se hvaliti komisiji na izvješću. Posebice bih želio čestitati na tome što su odabrali Coopers kao naš vanjski kontakt i vanjskog partnera za provođenje ove analize. Moje prvo gledište koje je zapravo vezano uz e, nalaze e, onoga što je poznato kao Luxembourg Leaks e, zapravo jest da oni očito poznaju jako dobro ovu temu, a pritom nemojmo zanemariti političku dimenziju izvješća po zemljama. Osim toga, želio bih naglasiti da e, sam ja također pripremio sažetak okruglog stola Waterhouse Coopers je to i dokazao. Naime, iako je interes za sada mali, on se ipak povećava. Price Waterhouse Coopers je to rekao u svojoj analizi i to se poklapa sa mojom analizom vezano uz izvješća po zemljama. Ja smatram da to je zaista primjereni instrument Mislim da je e, dobro što je ovaj odbor inzistirao u svojim pregovorima s komisijom, a posebice u pregovorima s vijećem kojem se ova ideja nije svidjela, dakle ideja izvješća po zemljama, dobro je što je ovaj odbor inzistirao da se pripremi svježe novo zakonodavstvo. Posljednja stvar koju želim reći vezana je uz ono što su predložili javni dionici. Želio bih ojačati i zapravo staviti za raspravu na dnevni red sljedeće. Imamo prilike vidjeti već koje su dobrobiti izvješća po zemljama. Mislim da je to nešto što treba E, također proširiti i na međunarodna poduzeća, a ne samo zadržati na financijskom sektoru. Vezano uz ovo curenje podataka koje je spomenuto, ja bih želio da komisija s tim u vezi iznese svoj prijedlog što je brže moguće. Hvala. Hvala vama. Mm, se netko u kluba e Ne? Alde? Gule? Da. Kolega Vjegas. E, evo, zaključite te studije vrlo su jasne. Vidimo da u Europi nije bilo dovoljno transparentnosti. A, a Drugi element su e, negativni rezultati na međunarodnim financijskim tržištima. Osobno smatram da se mi zasnivamo na tome da banke normalno rade kao i druge financijske institucije. Do krize je došlo upravo zato što se nije radilo normalno postojao je čitavo jedno bankarstvo u sjeni, slično. Prema tome, vidimo da e, ekonometrijske e, studije pokazuju da e, se sve funkcionira normalno, ali u ovom kontekstu to je zapravo sasvim redundantno. Hvala sada zeleni. Da, hvala vama i hvala Price, Waterhouse i Coopersu na ovoj e, dobroj studiji. Naime, bio sam skeptičan kad sam saznao da je ova studija dana u ruke tvrtki Price Waterhouse Coopers. No, sažetak koji ste upravo objavili e, ima vrlo dobar pristup i jako je dobro da ćemo sljedeće godine u Europi moći dobivati podatke pojedinačne o svakoj banci i to po zemljama. Trebalo bi to e, proširiti na više sektora, kao što je rekao Udo. Ja bih uputio dva pitanja komisiji. Ako, dakle, sve ove prednosti ukazuju na više transparentnosti, Dakle, ako ovo što kažete jest točno za banke, što to znači za ostale sektore? Hoće li komisija na osnovu prijedloga izraditi prijedlog i za sve druge sektore? Budući da većina ovdje izloženih argumenata se može primijeniti i na druge sektore. A što je s podacima za 2014. godinu? Na E, povjerljivoj osnovi dobili ste te podatke. Namjerava li komisija e, zapitati SFIS e, hoće li pristati da se ti podaci objave. Naravno, komisija to ne može samo objaviti bez prethodnog pristanka zainteresirane strane. I još nešto, zanima me kada će se objaviti ti podaci? Drugim riječima, kada možemo očekivati da će se objaviti podaci za bankarski sektor po zemljama? Hvala, želi li uzeti riječ netko iz FDD-a? E, ne, dakle, možemo sada ići na sljedeću točku e, dnevnog reda. Pozdravljam ovu situaciju Zanima može li komisija ukratko odgovoriti. Pa zapravo bismo morali preći na sljedeću točku dnevnog reda. Međutim, ako komisija želi uzeti riječ na minutu ili dvije, vrlo kratko. Ja ću odgovoriti na pitanja obrnutim redom od kojih su postavljeni. Posljednje pitanje koje pitate kada će se sljedeći put objavljivati podaci. Mislim tek u drugom dijelu 2015. godine jer obveza počne 1. siječnja 2015. godine, prema tome to će se objaviti u drugom dijelu godine. E, što se tiče proširivanja i na druge sektore. Naravno, mi na to pitanje ne možemo odgovoriti, ali sasvim je izvjesno da ćemo to razmotriti. Jer to nije prvi puta da se e, e, takva e, primjedba daje. Pitanje o tome što možemo učiniti kako bismo povećali preciznost i jasno e, rekli što se treba staviti u izvještaje. E, mi govorimo ovdje dakle o koristima, a e, bilo bi zapravo sve još i pozitivnije kada bi stvari bile još puno preciznije. Prema tome moramo sada razmosliti koji bi trebao biti sljedeći korak, Komisija bi nešto morala napraviti, nešto bi eventualno mogao učiniti i sam e, sektor e, bankarstva i isto tako bili se izvješćivanje po zemljama trebalo proširiti na druge sektore. Hvala lijepa. Prelazimo sada na posljednji element. A, ovo je točka dnevnog reda, a to je onaj doprinos koji se daje e, jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Kao što sam rekao, e, neki od nas su se petog e, studenog sastali s talijanskom predsjedništvom i razgovarali smo o delegiranim provedmanim mjerima o tom doprinosu i isto tako o e, provedbene e, aktu samog vijeća o SRM-u i mi ovdje dakle koordiniramo tu e, razmatranja jednog kako i drugog akta u, na samom je početku a e, vijeće nije tražilo niti od vijeća, odnosno komisija nije tražila niti od vijeća niti od parlamenta da kažu ako u ranoj fazi imaju neki prigovor. Sve je to dakle dio paketa, e, tu e, mi jesmo nadležni i mi ćemo naravno djelovati o ovom delegiranom aktu e, u e, vezi s onim što će e, biti dakle načinjeno u provedbenom aktu. Naš odbor, moram to reći, ne smatra da je su informacije koje smo dobili dovoljne vezana dakle za provedbeni akt. Zato što smo mi o tome saznali iz medija i od država članica o vrlo relevantnim temama za ovo, a mi službeno kao odbor o tome nismo ništa saznali. Mislim da se tako nešto više ne bi smjelo ponoviti. Da ću rada riječi Gunaru Hokmarku koji je naš izvjestitelj. Hvala predsjedavajući. Mislim da ovo što ste vi upravo rekli i jest važno i da se svi oko toga slažemo. Važno je da provedbeni akti vezani za SRM moraju biti jako vezani za delegirani akt, odnosno za direktivu o sanaciji banaka, jer oni jesu međusobno povezani. Ne bih rekao da se možda radi o aktima koji su blizanci, ali su tjesno povezani. Imamo dakle jedinstvena pravila, ista se pravila moraju primjenjivati kako u eurozoni, tako i izvan eurozone, dakle u cijeloj Europskoj uniji. Mislim da je jako važno da ne zaboravimo da je danas 11. studenog. S obzirom na zakonske propise koje su trenutno na snazi, ali i s obzirom na stvarnu situaciju, važno je da se ove dvije mjere počnu primjenjivati od 1. travnja 2015. godine. U srpnju na sastanku odbora Ekon govorio sam o tome kako je važno da delegirani i provedbeni akt budu u skladu sa e, zakonima, a to je da na, trebamo se e, zasnivati na načelu proporcionalnosti kada se procjenjuje rizik. Dakle, postoje neke razlike, neke izmjene su unesene. Ja sam za vrijeme rasprave naglasio da je nužno da parlament i e, klubovi zastupnika e, ka formuliraju svoje e, zahtjeve. I ukazao sam na to da prilično male izmjene mogu i trebaju biti unesene, a to nije učinjeno. Rizik koji sada postoji jeste da ćemo ući u neku vrstu traženja političkog prestiža i da iz tog razloga jednostavno delegirani i provedbeni akt neće postati dio zakona kada to bude trebalo, a to bi bilo vrlo loše. Provedbeni akt mora biti usklađen s delegiranim aktom i jasno je da ovaj odbor e, mora moći te akte odobriti. Spomenut ću još jednom ono što smo već čuli. Zaista bi bilo dobro da se e, ograniči od e, područje primjene derivata. Mislim da je to nešto što se može vrlo lako postići. To bi bilo važno ako ni za što drugo, a ono za delegirani akt vezan za SRM. Komisija bi se morala e, bolje e, mora učiniti bolji posao vezan za e, i moram reći da neću sada ući više u detalje, jer ovo je sve poznato. O tome su e, raspravljale sve zainteresirane strane u ovom procesu. Kada smo se sastali s talijanskim predsjedništvom, to smo naglasili, a to smo činili već i ranije. I zaista mislim da je šteta da male izmjene koje su mogle dati velike, velika poboljšanja da to još nije učinjeno. A ja mislim da direktiva o sanaciji banaka bi trebala naglasiti vezu koju mi uočavamo sa provedbenim aktom. Htio bih da kako komisija, tako i vijeće učine ono što je potrebno da bi naš odbor mogao usvojiti delegirani akt. Iskreno govoreći, ne možemo, ako ne budemo eh, mogli eh, odobriti cjelokupnu proceduru, onda zaista eh, postoji rizik da nećemo moći usvojiti delegirani akt. A to znači da će E, no se naći u lošoj situaciji. Nadam se da to neće biti tako da će to usvojiti sljedećih deset e, tjedana. sada je Liza Ferreira koja je izvjestiteljica u Sjeni za e, klub zastupnika SID. Hvala lijepa, puno je već učinjeno. Vi ste napravili to kao i gospodin Hekmark. Prva važna poruka koju moramo odaslati jeste politička veza koja postoji između delegiranog i provedbenog akta. To se mora napraviti zajedno s pozitivnim stavom ovog parlamenta vezano za stupanje na snagu ovih e, doprinosa koji su stupili na snagu. 1. siječnja 2014. godine. Dakle, moramo vidjeti što ćemo napraviti i mi kao parlament zapravo ne bismo e, trebali preveliki prigovor u to uložiti da kao paket modijemo e, cijeli paket zbog odbijenja delegiranog akta. S druge strane, rezimiram također ono što je već ranije rečeno. A to je što se tiče samog sadržaja provedbenog akta. Kao što ste spomenuli, nije skodno da naš parlament dođe do zaključka da se puno toga mijenja u kontekstu ovih mjera s područja bankovne unije. Čekamo svojevrsnu stabilizaciju teksta koja će biti kompatibilna kako s onim što smo rekli na, eh, u pravnom tekstu prve razine i eh, onom tekstu koje znamo iz direktive o sanaciji banaka. Što se tiče izmjena što ih je vijeće unijelo u e, pravne propise za SRM, kada se govori o zajedničkom korištenju pojedinih dijelova, dakle tu zapravo vidimo neusklađenost sa funkcioniranjem SRM-a. Naime, ako već od samog početka, a to će biti 1. siječnja 2016. godine, ako dakle svi doprinosi odmah postanu zajednički i na taj način preraspodijeljeni u skladu s profilom rizika svake pojedine banke i ako se dođe do svote od 55 milijardi, što bi bila vrijednost kada se izračunaju dakle na ulozi. Ta opcija nije prihvaćena. Prema tome e, prihvaćeni su svi odjeli i progresivno objedinjavanje e, svih tih sredstava. Dakle, ako 1. siječnja 2016. godine to bude podvedeno pod SRM, to će onda stvoriti naizgled nesrazmjer između onih zemalja članica gdje su polozi u postocima viši od prosjeka i onih država članica gdje su polozi u postocima niži od prosjeka. Dakle, vijeće ovdje stvara osim mnogih drugih složenih aspekata još jedan novi složeni aspekt. Vijeće i komisija nam nagovještavaju mehanizam korekcije. Taj mehanizam korekcije vrlo je detaljan, vrlo je složen. Na sastanku s vijećem e, smo, nam je rečeno da se stvari još uvijek izrađuju. Prema tome, za sada mogu samo reći da je važno da se naš dijalog nastavi te da ne dovedemo u e, opasnost ono o čemu smo se zajedno dogovorili po pitanju primarnog zakonodavstva u odnosu na SRM. I e, zaključno moram reći da je sve ovo jako dobro poznato. Međutim, moj je krajnji komentar taj da budemo li u ovom parlamentu o tome glasali, zaista mislim da to najkasnije moramo učiniti za vrijeme plenarne sjednice u tjednu od 15. prosinca. Ne znam što vi o tome mislite, predsjedniče, ali ja mislim da je to tako. Dakle, ako se sve to može e, onda proslijediti na, da, u daljnju fazu u siječnju. Dakle, moramo <clears throat> reći da se mi zalažemo da dođe do jednog sveopćeg sporazuma, međutim ne želimo kompromis pod svaku cijenu. Hvala. Sada će riječi imati izvjestelji u sjeni. Vremena, nažalost, nemamo previše, pa molim da oni koji se žele javiti ne govore dulje od dvije minute. Za klub zastupnika ALDE, kolega Tojrer, u ime izvjestelja u sjeni. Zahvaljujem eh, predsjedniče i poštovani kolega. Dakle, oboje izvjestitelje su kao prvo jasno i nedosmisleno E, izrazili sva pitanja, odnosno kritiku. A htio bih još pojasniti što se tiče Alda, je jednostavno mi ne razumijemo činjenicu da se u predlogu komisije e, pitanje adekvatnosti rizika ne e, uzima na odgovarajući način kao što je to već jasno rekao i parlament nekoliko puta zato pitanje komisiji zašto sad ovaj raspon rizika toliko manji od e, predloga regulative u Sjedinjenim državama e, i gdje postoji mogućnost da se taj raspon poveća. I drugo, ponderiranje u pojedinim stupovima e, je podcijenjen rizik u nekim od tih stupova. Dakle, to je vrlo upitno jer e, možemo imati neke manje banke koje e, rade rizične postove i zašto bi sada takve banke manje uplaćivale u fond za spašavanje od velikih banaka koje ne ulaze u rizične postove. To mi jednostavno nije jasno i mislim e, i molim da bi komisija trebala još jednom jasno pojasniti zašto komisija nije jače e, uzela u obzir e, ovu rizičnost, odnosno rizik u ovom pravnom aktu. Hvala. Hvala. E, za guje. gospodin Masi, zahvaljujem. Dakle, sav cjelokupni smisao ovog cijelog dokumenta je uskladiti se sa e, svom fondom za spašavanje i e, naravno e, ovdje sad imamo još neke nedostatke, nedostatni obuhvat, ali Sada vidimo da će se doprinosi banaka temeljiti na riziku, a to jednostavno nije sasvim E, jasno jer, odnosno prihvatljivo jer postoje ne samo sistemski važne banke ili štedionice, e, nego to obuhvaća i neke banke koje imaju manje rizične profile e, koje recimo imaju i državne, državna jamstva i garancije. I sada zapravo imamo situaciju gdje imamo ekstremno rizične banke koje ulaze u ekstremno rizične poslove koje su obuhvaćene na isti način. I sada imamo olakšanje za manje banke sa bilancom do milijardu eura, što je svega 20% njemačkih štedionica koje potpadaju pod to. I sada imamo i to izuzeće koje kaže da to zemlje članice mogu proširiti na banke sa bilancom do 3 milijarde eura i to zapravo za dotične banke donosi olakšanje od 10%, što je idealno, ali ono što nas e, smeta kod ovih prijedloga jeste da ovdje imamo ove e, opcionalne mogućnosti za zemlje članice, znači proširenja ovih propisa za manje banke i kaže to se može činiti za banke koje imaju obveze preko 300, 300 e, milijuna eura, ali e, ne obuhvaćaju se banke s bilancom koje imaju manje od 3 milijarde eura koje imaju pasivu manju od 300 milijuna eura minus e, ulaganja pokriveno vlastnim kapitalom. Znači, e, sada bih htio doista e, čuti od komisija što to točno znači. Ja mislim, to treba e, pojasniti pravno, e, ako je to izmjena teksta i ako ćemo ići dalje u to, da nam se to jasno, pravno razjasni ova situacija. Hvala, mislim da nam prijevod baš nije bio jasan, e, već sam pojasnio ovu temu u vijeću. dakle, ovdje piše ispod 300, odnosno ne iznad 300, kaže predsjednik, znači po, omogućuje se e, mogućnost e, e, te različite odnosa imovine i pokrivenih obveza. Dobro. E, gospodin Gigold. Ne bih sada ponavljao ono što su već rekli kolege iz nekoliko klubova, ali mislim da ovdje rizik nije dovoljno uzet u obzir. Naime, brojke koje su nam prikazane, e, a temeljem podataka, jasno pokazuju da doprinosi osim za vrlo male banke, odnosno institucije, e, slijede jasno pristup koji se temelji na većini. A faktor rizika ovdje je uzet u obzir samo u ograničenoj mjeri. Dakle, to ide protivno samom, samoj ideji e, pravnog teksta prve razine. I sada tu postoje nekoliko pitanja koja su imali e, i koja su iznesena s razne strane od raznih kolega, neću sada to ponavljati. Ali želim naglasiti da e, postoji posebni problem sa održanostom banaka, promotivnih banaka uslijed koje su nastale usred krize. Znači sada takve banke neće uživati E, nekakve povlastice izuzeća prema CR-u i te banke kao i neke će morati uplaćivati iste iznose kao i postojeće banke e, iako takve banke obično e, imaju državno jamstvo kao što je rekla rekao kolega Demazio, ali tu svejedno postoji još niz drugih pitanja Zašto je ova prilagodba temeljem rizika tako ograničena uh, u ovom pristupu ako se pogledaju vaše brojke? Mislim da to ne odgovara tekstu prve razine i da to treba ispraviti. Znači pravni tekst prve razine uh, ne može uh, se mijenjati opravdanjem logike da to ovisi o specifičnostima pojedinih zemalja. Naime, logika vijeća bila je sljedeća. Ako zemlja ima neke banke koje posluju riskantnije od drugih banaka, onda uredba nije sasvim sigurna ovdje. E, treba li e, plaćati više e, nego manje rizične banke, a to nije pristup zajedničkog tržišta, nego nešto što smo htjeli nadići ali nažalost komisija je u delegiranom aktu slijedila ovu logiku vijeću koja je gledala samo učinak po zasebnim zemljama, a ne dobro zakonodavstvo, ali to nije u skladu sa zakonskim okvirom. Gospodin Ferber. Zahvaljujem. Pokušat ću kratko. E, želim samo reći da sam doista iznenađen što mi ovdje mjesecima već raspravljamo za, i to i zajedno s komisijom i uvijek e, govorimo o istim stvarima i opet govorimo danas o istim stvarima. I to zapravo samo u određenoj mjeri dolazi u tekst. Ako samo pogledam što se radilo u posljednjoj, posljednjem tjednu prije prihvaćanja u komisiji, i u e, konsultacijama između službi i sastancima šefa kabineta i na sastanku komisije. Znači, tu se svašta događalo, a sada se moramo pitati o čemu onda mi međusobno zajedno razgovaramo, ako ništa od onoga što se izrekne ne bude formulirano i preuzeto u tekst. I onda se u posljednjem trenutku e, ovdje trgujemo ko na placu, E, kada moram tako reći, gdje se zapravo onda moram pitati zašto zajedno sjedimo ovdje i raspravljamo kada na kraju sve ispadne tako kako ispadne. A sada konkretno, dakle, ova ocjena rizika. Podcrtavam ono upravo što je rečeno. Znači, recimo, približili e, smo se e, ovom jednom postotku koji smo utvrdili 75%, e, ne znam zašto, eto, tako se, tako se utvrdilo, ali nije to problem, znači preostaje ostali rizik koji treba korigirati. Imamo faktor rizika, to smo sto puta rekli, ne može biti da e, se pokriva e, 88% do 90% i sada kada tu nešto množimo, e, uvijek e, se pitamo e, je li problem rizik ili veličina rizika ili veličina, ja bih rekao rizik je bitniji. To je već formulirano i na zakonodavstvu prve razine. I sada imamo ove odnose tvrtke majke i tvrtke kćeri, znači e, majka, kćer, e, imamo i SRM i sada imamo BRD, a kod e, tvrtke kćeri sada odjednom ništa od toga ne vrijedi, ni sredni ni BRD, sve ide od početka, sada se govori, ne govori ni o riziku, nego o veličini, nego koja zemlja plaća tko. Znači, ne radi se o tome koja zemlja plaća koliko, nego da veće banke imaju veći, koji imaju veći rizik moraju plaćati više. I sad oprostite što idem tako brzo, ali nemam vremena, ali zapravo banke koje E, mislim, imamo banke koje više ne postoje, koje su obuhvaćene, ali dobro ali banke e, koje izdaju e, državni novac po odobrenim procedurama uz kredite imaju posebnu zaštitu, a onda moraju još usto plaćati i, i e, na rizik. Mislim da je to golemi e, golema greška. Dostavite onda i zakon iz Sjeverne rajnove Svalije pa da pogledamo. Dobro, hvala. E, dakle, ja sam mislila da se zapravo danas neće voditi ova rasprava, ali obzirom da se vodi, želim još samo jednom reći. Znači, ne radi se ovdje sada o tome da pokušavamo nešto saplesti u zadnjem trenutku ili, o, ili E, da otežemo ili nešto, nego da od prvoga, prvoga treba krenuti sa direktivom, sa, sa ovim propisom, a moramo imati pravnu sigurnost. A pravna sigurnost je samo e, onda uspostavljena ako e, se, ako postoji jednostavno jedinstveno procjenjivanje banaka. I sasvim jasno tekst prve razine kaže u članku 69, e, znači 1% pokrivenih ulaganja svih e, investicijskih instituta u svim zemljama članicama. Znači, provedbenim aktom na drugoj razini to jednostavno ne smijemo više mijenjati, to je već jasno zacrtano. E, članak 70 SRM-a kaže da doprinosi ne smiju dovesti do razlike između zemlja članica. I sada zapravo ovdje imate opravdanje za E, neke, za povećanje nekih e, e, doprinosa koji se ne temelje na procjeni rizika. A zapravo bi trebalo biti obrnuto. E, upravo zbog onoga što se sada radi donosi do nepravednosti. Jer e, zbog odstupanja od e, teksta prve razine stvaramo ove različitosti. I sada još jednom molim da, molim da zamolimo i našu pravnu službu da još jednom pogleda pravni temelj kako bi parlament bio doista siguran da mi ovdje nećemo odobriti nešto što će se kasnije pokazati da je protupravno. Hvala. E, Pervon, gospođa Pervonš Pereš. E, Puno hvala. A moram reći da je ovo pitanje da ga je bilo lako riješiti, bio bi se riješilo na razini broj 1. A razlozi iz kojih se nalazimo u ovim poteškoćama jesu upravo ti da nismo uspjeli na prvoj razini to riješiti, da sada moramo djelovati hitno. E, zahvaljujem e, vama su izvjestiteljima kao i italijanskom predsjedništvu na tome da pokušavaju naći rješenje koje će odgovarati svima. Htjela bih s nekima od kolega e, podijeliti zabrinutost o razini informiranja parlamenta jer moram reći da svi na ovome puno rade i prema tome važno je da se svi budu odgovarajuće informirani, a već od samog uvoda smo čuli da postoje problemi vezani za pravnu utemeljenost, a također bi moglo doći do nesporazuma iz tih razloga, pa mislim e, da bi to moglo biti jako loše za ovako važan zakonski propis. Mislim da mi ne smijemo jedne druge optuživati kakve interese imaju ovaj ili ona zemlja članica. Ja moram reći da sam ovdje ipak vidjela da su se mnogi jako mobilizirali i to je išlo u interes banaka nekih država članica, a na uštrb nekih drugih, jer se naime davalo prednost određenoj vrsti struktura banaka u odnosu na neke druge. Mi smo ovdje vidjeli s jedne strane što se tiče proporcionalnosti, mehanizma zaštite i zaštite tajnosti bankovnih pologa. Dakle, tu treba napraviti nešto kako bismo izašli iz ove situacije koja se blokirala. Dakle, Mislim da prijedlog što ga je učinila dala komisija i e, koju podržava talijansko predsjedništvo jesu dobri i nadam se da ćemo se ubrzo moći oko toga dogovoriti na toj osnovi. Hvala, a sada Lela Masur. Hvala. E, nadovezujem se na ovo što je rekla Pervanš Berez. E, svi se osjećamo prilično nelagodno kada se o ovome govori. Kada gledamo što će banke platiti, to je zapravo neka vrsta poreza, drugim riječima ovezan doprinos. Postoji iskušenje da kako vijeće, tako čak i u parlamentu se ponašamo kao gospođa Tačer koja je rekla vratite mi moj novac, I want my money back. Moramo, to, ne smijemo napraviti na uštrb općeg interesa Europske unije. Primjedbu smo tu već dali prije nekoliko tjedana kada smo prvi put raspravljali o tome s komisijom. Komisija nam je tada razložila da se radi o problemu što će ga komisija riješiti u provedbenoj aktu. Što se pak tiče delegiranog akta, komisija će se pridržavati kriterija koje će biti apsolutno objektivni. Prima tome ja sada zaista pažljivo gledam što će nam komisija dati u vidu delegiranog i provedbenog akta. I vidjet ćemo je li ona uzela u obzir <clears throat> nesporne činjenice koje e, neće e, stvarati bankovne strukture e, i kako bi svaki od nas mogao obrazložiti kod kuće da se radi o sustavu koji se apsolutno može održiti, može funkcionirati i ne privilegira neke na uštrb drugih. Hvala. A sada predstavnik komisije. Zahvaljujem. Neki od e, uvaženih zastupnika u parlamentu izrazili su svoje čuđenje, pa dopuste da izrazim svoje čuđenje, obzirom da su e, delegirani akti sada prošli kroz neviđenu razinu rasprave između komisije i drugih dviju institucija. E, inače, samo da kažem, ne namjeravamo to učiniti presedanom, jer ovo je bilo ispravno jer se radilo vrlo važnoj stvari. Ali e, posljednji put kada smo se sastali 2. listopada e, i pod utjecajem ovog procesa, posebice interakcije s parlamentom, predloženi delegirani akt komisije znatno se promijenio u smjeru stajališta i gledišta koja su izrazili, izrazio parlament, posebice gospodin Hrkmark i gospođa Ferreira između prvog nacrta i posljednjeg usvojenog dokumenta. Dakle, jednostavno zato ne mogu prihvatiti e, ove izjave kao ono što mi govorimo nikad se ne uzima u obzir jer to je jednostavno i naprosto e, nije tako. Ono što smo čuli u parlamentu i e, u skladu s onim što je rekao gospodin Lamasuri je možda bilo kontradiktorno pa su razli zastupnici izrazili razna mišljenja, pa nije moglo ni sve biti uzeto u obzir, pa je komisija e, iskoristila svoj prerogativ i uključila tekst e, sve ono što je smatrala za je potrebno za dobro uravnotežen delegirani akt, uzimajući u obzir sve relevantne e, sve što je bilo potrebno uključiti i mislim da zapravo je komisija um, učinila sve u okviru svoje odgovornosti, a sada je na parlamentu da odluči žele li e, prihvatiti ovaj paket e, u ovom obliku kao što je predložen. E, pa dobro, evo sada niz ovih pitanja već je raspravljen i u ime Alda e, čuli smo ni stvari o kojima se raspravljalo već u prosincu. A ja sam objasnio već da su svi, e, sve brojke i sve e, što sav brojčani temelj dostupan svim zastupnicima i zato vjerujemo da je ovo E, korektna ispravna implementacija prve zakonodavne razine. E, mislim da su Mislim da tamo na proteklom sastanku predstavnici Alda nisu e, iznijeli takvo stajalište. A sada kod za provedbene akte. Možda se sjećate Gospodin Lamasur rekao je kod posljednjih e, sastanaka e, o delegiranom e, aktu, delegiranim aktima, ponovio sam da temelj na eurozoni i europodručju umjesto na nacionalnim ciljnim razinama depozita bi uzrokovao takvo, takvo odstupanje, odnosno takvo E, takvo narušavanje tržišta da komisija nije to željela uzeti u obzir i nije mogla u, e, uzeti u obzir nego, na, nego se temeljiti na objektivnim kriterijima veličini i riziku. Ali na, u zakonodavstvu prve razine ostavlja se mogućnost e, takvog režima pa je komisija iskoristila priliku da uspostavi prelazni režim i E, ponuda stoji na stolu, da se e, upravo o tome, specifično o tome, e, razgovara kada vam, kada ste za to. Znači ovaj nacrt implementirajućeg provedbenog akta se usvaja u isto vrijeme kao i nacrt delegiranog akta kako bismo mi sa strane komisije odrazili onaj duh paketa pregovaranja i usvajanja u paketu koji smo izrazili, a provedbeni akt e, najvjerojatnije će biti usvojen od strane komisije u onom istom obliku kojem je bio usvojen 21. listopada. Um, vjerojatno ste e, primijetili da kako bismo očuvali interno i unutarnje tržište, da smo sve, sve normativne propise e, stavili u e, ovaj dokument jer želimo da područje bankovne unije e, i zemlje članice jednostavno nemaju mogućnost odstupanja od dogovorenih propisa. Upravo zato 99% svih propisa nalaze se u delegiranom aktu, a to je nešto što mislim da bi i parlament trebao pozdraviti. Glavna stvar kojom se bavi provedbeni akt je upravo ovo odstupanje. Kao što je rekao gospodin Masur, rečeno je da smo se odlučili za sustav koji odražava stopom e, maturizacije. E, mislim da se ovdje komisija slaže da e, kada bi stvarnost odgovarala inicijalnom prijedlogu kad bismo imali doista samo jedan backstop i ne bismo imali kompartmentalizaciju onda bi e, imali drugačiju situaciju. Ali situacija kakva jest i banke moraju živjeti sa ovim rezultatima. E, naime, na kraju legislativnog procesa i ako znam da to se ne sviđa parlamentu, a možda ni komisiji, ali to je takav ishod e, pregovora, sada imamo ovaj sustav kompetmentima za 8 godina i e, u sljedećih osam godina imamo e, i dalje nemamo zajednički backstop, zajednički zaštitni mehanizam. Znači jedina e, stvar koja treba biti od početka svima zajednička su doprinosi. Znači, što se tiče perspektive zemlje članica, zašto bi neke zemlje članice morale e, uplaćivati i e, podupirati i druge kompartmente? E, mislim da moram reći sljedeće. Komisija je smatrala da bi imalo smisla imati ovakvu mutualizaciju, odnosno zajedničku stopu doprinosa, E, u istom odnosu sa e, zajedničkom mogućnošću korištenja ovog fonda. E, dakle, kao što je već rečeno, ovo je implementirajući akt vijeća koju on može modificirati na način kako im se sviđa. Parlament naravno ima svoje mišljenje o tome, zahvaljujući ovoj logici paketa. A komisija je ovdje na usluzi su zakonodavcima da proizvede neka tehnička rješenja ako se to traži. Međutim, logika sustava koji se predlaže, po našem mišljenju, je vrlo snažna i stabilna, te e, izravno povezana sa ovom postupnom mutualizacijom kompartmenata. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ izvjestiteljima ako žele kratko odgovoriti. Izvolite. Mislim da ne postoji pretjerano velika potreba za odgovorom. Ovome smo raspravljali u parlamentu i mislim da je razumno, mudro od vijeća koji se bavi provedbenim aktima da pažljivo razmotri mišljenje parlamenta kako bismo se pobrinuli da postoji ta poveznica. Ja se nadam da ćemo dobiti priliku kad budemo promatrali ishode delegiranih i provedbenih akata e, da se predmeti odobravaju ovom odboru. Međutim, to je nešto što traži, meni se čini, trud svih strana. Hvala. Liza Ferreira. Samo jedna napomena. Mislim da to zaista traži veliko zalaganje svih strana. Kao što je gospodin Hokmark upravo rekao, i očekujem da neće biti nikakvih e, koraka u posljednji tren koji bi parlament doveli u nezgodan položaj u kojem ne želimo biti. Međutim, usprkos tome ako ne budemo imali stabilnu poziciju, stabilni prijedlog, posebice kada se radi o jedinstvenom sanacijskom mehanizmu i dovoljno vremena na raspolaganju da možemo glasovati zajednički o dva teksta i zadržimo to kao pek, paket e, da bi to moglo funkcionirati nakon 1. siječnja 2015. godine, bit ćemo u poteškoćama. Hvala, hvala vam lijepa na ovoj ključnoj raspravi. Dozvolite samo da kažem gospodinu Garsanu da smo na razini predsjednika imali savjetovanje i raspravu prije usvajanja delegiranog akta i da smo to zaista cijenili. Također priznajem činjenicu da je određeni broj pitanja koje je izdvojio parlament uzet u obzir i e, odražava se u izmjenama i dopuna teksta. Naravno, ne radi se o svim pitanjima, i naravno logično postoji obuhvat za različite vrste evaluacija unutar ovoga odbora, a to se posebice odnosi na činjenicu da je potrebno uzeti u obzir na odgovarajući način rizik. U potpunosti smo svjesni da je sada za nas glavno pitanje provjeriti činjenicu Hoće li provedbeni akt, posebice sada kada prelazi iz ruku komisije u vijeće, ostati dosadan situaciji e, gdje je 99% odredbi zapravo sadržana u delegiranim aktima, te postoji mehanizam različite ocjene i to treba sagledati na primjer u logici nekih nacionalnih plafona i slično, jer postoji logički paralelizam između solidarne podjele i e, prijelaza sa BRD-a modela na model jedinstvenog sanacijskog mehanizma. E, tako da nam je drago zapravo da ste pojasnili na koji način će se primjenjivati određena rješenja. Međutim, ono što nama predstavlja problem, ako sam dobro shvatio, jest da ako bi se zatražilo da um, na primjer ubrzamo primjenu privremene mjere da imamo jamstvo da će se delegirani akt stabilizirati da ga se neće dodatno mijenjati kada dobijemo to jamstvo od strane vijeća onda ćemo i mi moći zapravo jamčiti da će cijeli sustav e, funkcionirati kako treba. Dakle, vrlo je važno da pozorno pratimo raspravu koju vijeće želi voditi s nama. To je naš uvjet. Sad, imajući to na umu, e, i uzimajući običinicu da ste u pravu po mnogim pitanjima koje ste iznijeli, preostaje pitanje da u određenom trenutku priljev informacija o konkretnom rješenju koje je poduzeto da bi se e, uhvatilo ukošac sa određenim specifičnim problemom nije bio dovoljan. Dakle, ovaj odbor nije bio zadovoljan mjerom u kojoj je bio e, uključen u raspravu, zato što smo neke informacije dobili ne iz izvora iz kojih smo to trebali dobiti, nego iz nekih drugih izvora. Imajući to na umu, mislim da moramo dalje raditi na pitanju. Jeste li vi željeli iznijeti svoju, svoje pitanje vezano uz 300? Gospodin Gesan? Olivier, znate da kada govorimo o pitanju potencijalnog problema formulacije 300 milijardi pokrivenih obveznica, da možete zapravo dopuniti svoju izjavu vezanu s to pitanje. Naravno, gospodine predsjedatelju. I nastavno na ono što ste upravo rekli, da, gospodine Demazi, mi smo i tekako svjesni pitanja o kojem ste govorili i priznajemo da ova odredba donesena u posljednji tren zapravo nije možda najbolje formulirana u ovome tekstu. Postoji zaista pitanje prema kojem e, banke koje su ispod 300 milijardi ukupne imovine ne bi imale koristi od mogućnosti da imaju pristup sustavu. Kao prvo, ako postoji problem, jer naši pravnici to sada razmatraju, izuzetno je važno da budemo dosljedni, tu se slažemo, i cijelo vrijeme pokušavamo vidjeti na koji način se tekst može tumačiti. Dakle, možda se tekst može tumačiti i da pokriva tu situaciju. Uz pretpostavku da se ne može. Treba vidjeti koliki je raspon problema. Govorimo o šest institucija od 400 kao što sami znate, one su locirane u nekoliko država članica. Prvu stvar koju pokušavamo vidjeti jest vidjeti možemo li riješiti problem tumačenja teksta. Ako to ne uspije, onda bismo bili spremni dati jedan e, snažan prijedlog da u provedbenom aktu vijeća pojasni situaciju, zato što se pitanje E, pojavljuje zapravo u jednoj državnoj članici koja je članica bankovne unije i to bi onda možda riješilo eventualni potencijalni problem. U redu. Mislim da sada možemo zatvoriti ovu točku dnevnog reda koja je bila vrlo dinamična. Mislim da je ovaj odbor dobro odabrao što je uključio raspravu o delegiranim aktima u svoj dnevni red. Zahvaljujemo komisiji na sudjelovanju, zahvaljujemo kolegama. Sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda a to je razmjena mišljenja sa gospodinom Tomasom Vizerom. Dobrodošli. U redu, krenimo odmah. Ovo će dakle biti posljednja razmjena mišljenja sa gospodinom Tomasom Vizerom, e, koji je trenutačno na funkciji predsjedatelja Europskog odbora za upravljanje statističkim podacima, takozvanim esgab Ne kažem da je to posljednja razmjena mišljenja e, uopće. E, među ostalim e, raspravljat će se zapravo o provedbi kodeksa prakse europske statistike, e, a u kontekstu Eurostata te će se općenito govoriti o europskom statističkom sustavu. Gospodin Viza će vjerojatno odgovoriti na čitav niz preporuka, među ostalim i preporuku koja se odnosi na zapošljavanje i otpuštanje visokog rukovodstva Eurostata s obzirom na trijalog o statističkoj uredbi koji je blokiran zbog jednog od pitanja koje se odnosi upravo na ovaj problem, veselim se razmjeni mišljenja. Odmah dajem riječ gospodinu Tomasu Vizeru za 10 minuta uvodnog izlaganja. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na pozivu i hvala vam lijepa što ste iskazali očito interes u, e, za izvješće ESGAP-a. Kao što ste i sami rekli, ovo je posljednja prilika da imam mogućnost obratiti vam se e, s ove funkcije. A ako postoji prirodni saveznik esgap p-a na razini Europske unije, onda ste to vi. Naravno, postoji trend, e, odnosno tendencija da ako dajete savjet o upravljanju, a posebice ako to nije savjet kojeg je netko unaprijed tražio, onda se e, definitivno nađemo u situaciji gdje postoje različita gledišta. Ovogodišnje godišnje izvješće odnosi se samo na Eurostat. Obavljena je, obavljen je pregled sustručnjaka uz te institucije a uključivao je i um, sustručnjački posjet svim nacionalnim statističkim zavodima. To je drugi puta da se obavlja ovakav postupak. Nastojali smo da to obavimo na načelu paralelizma što god je više moguće. Među ostalim koristili smo upitnik o samoprocjeni, a isto tako proveli smo intenzivne dubinske razgovore sa gospodinom Šemetom e, i glavnim e, tajnikom komisije. E, prvi nalaz koji je ujedno i zaista nešto što nas može umiriti jest da je Eurostat statistička institucija koja dobro funkcionira. Kad govorimo o europskom statističkom sustavu, važno je reći da smo ga analizirali tako da uzmemo u obzir dvojnu, ako ne čak i trojnu ulogu Eurostata. Radi se o instituciji koja je sastavni dio Europske komisije, dakle u smislu obavljanja e, komisijine tradicionalne uloge kao zakonodavca. S druge strane, može ga se promatrati u okviru jednog specijaliziranog sustava, e, na primjer po načelu primus in inter pares, gdje to tijelo ima više kolegijalnu savjetodavnu ulogu, e, što je obično, na primjer, uloga glavnih uprava komisije. Ta dvojna uloga možda nije e, sasvim e, dobro shvaćena na razini nacionalnih zavoda za statistiku i to je nešto na čemu dodatno treba raditi. Postoji teškoća u partnerstvu posebice kada se radi o statističkim e, podacima koji su e, dostupni u okviru Europske središnje banke koji ponekad zapravo žive neki svoj život i imaju drugačiju ulogu. Koje su prednosti Eurostata? U velikoj mjeri prednosti Eurostata su pravni instrumenti koji su na raspolaganju Eurostatu, osnaženi su um, uz pomoć um, kodeksa prakse europske statistike, a provedba usklađene metodologije te zapošljavanje kvalificirane radne snage dodatna su snaga Eurostata. E, pripremili smo 16 preporuka čiji je glavni cilj poboljšanje. E, ja sam ih e, zapravo nekako podijelio i razlomio po temama. Četiri preporuke vezane uz zakonodavstvo, vezano uz zapošljavanje i otpuštanje visokoga rukovodstva Eurostata. Zatim pet preporuka vezanih uz zakonodavnu strukturu, arhitekturu i posezanje ravnoteže u provedbi između okvirnih zakona i provedbenih akata nekoliko preporuka koje se odnose na kvalitetu, metodologiju i postupke, dvije preporuke koje se odnose na diseminaciju informacija i koje se zapravo tišu takozvanog kalendara objave, a isto tako imamo nešto o komunikaciji s korisnicima i nekoliko preporuka vezanih uz koordinaciju. Eurostat, kao što je obično slučaj u ovakvim procesima i postupcima, e, bio konzultiran i dali smo mu priliku da odgovori na naše primjedbe. Postoji samo jedno gledište u kojem se razlikujemo kada se razi, radi o našoj procjeni. Nisam iznenađen e, zbog toga, zato što se to zapravo odnosi na ovaj e, pravni temelj zapošljavanja i otpuštanja visokog rukovodstva. Možda samo nekoliko riječi o najsvježijem razvoju događaja. Osim rada na izvješću, Također smo se bavili i pitanjima koja se tiču nacionalnih sustava, nacionalnih e, zavoda instituta za statistiku, a bavili smo se naravno i Europskim statističkim sustavom. Nedavno, u jesen zapravo ove godine, objavili smo dvije preporuke. Jedna preporuka stavlja naglasak na važnost neovisnosti Eurostata i razdjelnicu između Eurostata i europskog sustava. Tu postoje određeni problemi i poteškoće u razdjeljivanju. A drugo pitanje, odnosno preporuka, dana je njemačkim vlastima vezano uz sukladnost e, imenovanja visokoga rukovodstva u saveznim državama, a temeljem kodeksa prakse europske statistike. Zašto smo to učinili? Mi smo zapravo zagovornici e, snažnih državnih zavoda za statistiku i snažni zagovornici njihove neovisnosti. Postoji jedno pitanje koje je prema mojem mišljenju nedovoljno priznato na političkoj razini čim statistički podaci budu uzeti na primjeru u pripremi nekih ekonomskih i političkih instrumenata primjerice e, postupku za Um, ispravljanje makroekonomske neravnoteže. Ti statistički podaci odjednom postanu političkim pokazateljima. Kako se nositi s time? Zbog posljedica takvih postupaka pritisak, politički pritisak na statističare sve je snažniji, tako da se podatke ne kreira i ne desiminira na najneovisniji mogući način. Mislim da je to nešto e, što trebamo u nadolazećim godinama uzeti mnogo više u obzir, što trebamo mnogo više štititi, a postoji i nekoliko situacija u kojima to posebno treba osnažiti. ESGAB nije zapravo uspostavljen samo zbog krize do koje je došlo prije 6-7-8 godina, već zbog drugih razloga došlo je do značajnih poboljšanja, ali još uvijek postoji određena krhka neravnoteža. Kao što sam rekao na samome početku, mislim da postoji samo jedna institucija koja je istinski saveznik SGP-a i Eurostata, a to je zapravo ovaj dom. Time privodim svoje uvodno izlaganje ali ne samo uvodno izlaganje, već i e, trogodišnje razdoblje tijekom kojeg sam bio predsjedatelj Jezgaba. Tijekom te tri godine mi smo bili neovisni glas podrške kodeksu prakse europske statistike. Zahvalan sam na podršci koju smo tijekom godina dobivali od Europskog parlamenta. Eskapov tim za buduće razdoblje trenutačno se oformljuje. Ekonomski i financijski odbor je dao prijedlog e, za novog predsjedalja gospodina e, Hetemakija iz Finske. Dakle, on bi bio novi predsjedatelj. Dolazi iz Helsinkija i ima dugu i zapaženu karijeru vezanu uz koordinaciju europskih politika među mnogim drugim stvarima kojima se bavio treba uključiti i čitav niz godina koje je proveo na čelu efc odnosno odbora za statistiku EFC-a. Gospodin Kopš i gospođa Martin Guzban e, trebali bi biti članovi, gospođa Martin Guzman i gospodin Kopš u drugom mandatu, te gospodin Giovannini kojim bi ovo bio prvi mandat. Nadam se da će se Europski parlament e, složiti sa ovim sastavom tima koji ima e, vrlo kvalitetne e, članove i jednako kvalificirane kao i u prošlom mandatu. Nadamo se da će novi tim zapravo glatko preuzeti svoje funkcije od siječnja i nadam se da će suradnja s ESGABom eh, od strane ovoga doma u nadolazećim godinama biti jednako kvalitetna i jednako pozitivna, a u korist neovisnosti europskog eh, statističkog sustava i postizanja više kvalitete, kao što je to bio slučaj i u prethodnim godinama. Hvala. Hvala vam lijepa na suradnji sa ovim parlamentom ovaj parlament jest, a i nastavit će pružati podršku esgab i jačanju i osnaživanju europskog statističkog sustava. Naravno, da ćemo svoj doprinos postupku imenovanja novoga tima na čelu eskapa. a A sada dajem riječ EPP-u. Prvi govornik Ildiko Gal Perez. Hvala gospodine predsjedatelju. Neću govoriti na mađarskom, rečeno mi je da zbog e, tehničkog problema nemamo aktivno prevođenje na mađarski, već samo pasivno. Željela bih reći sljedeće. Statistički podaci su izuzetno važni u svakom demokratskom procesu. Važni su zato da bismo uopće mogli govoriti o dobrom upravljanju. Također je izuzetno važno imati povjerenje javnosti u statističke podatke, odnosno u europsku statistiku. I naša prva zadaća je moći zajamčiti upravo to. Upravo stoga smatram da je izuzetno važno podržati ovo što je iznio gospodin Vizer koji je e, zapravo rekao da imamo jedan dobar okvir za osnaživanje kulture pozivanja na odgovornost. Statistički podaci u svojoj primarnoj ulozi moraju uvijek biti ažurni te igraju vrlo važnu ulogu u prikupljanju podataka. Također, vrlo je važno da ti statistički podaci budu precizni i informativni, dakle da ih se može provjeravati. Međutim, s druge strane, ta provjera, ta kontrola mora se temeljiti na sustavu koji se temelji na suradnji. Mislim da se ne treba nastojati utjecati na rad e, državnih e, nacionalnih zavoda za statistiku bez dobroga razloga. na uloga okvira ovoga sustava je zapravo dati savjet kako bi se dobili kvalitetni statistički podaci. Istovremeno važno je naglasiti da ako neka agencija koja se bavi statističkim podacima daje pogrešne podatke, da je važno imati instrument za borbu protiv takvog fenomena kako bi se izbjegla situacija u kojoj pati kvaliteta statističkih podataka. Upravo zato izuzetno je važno da je taj rad u potpunosti neovisan a to uključuje i imenovanje osoba koje su na čelu statističkih zavoda. Kad govorimo o kvaliteti i procedurama, propisanim procedurama, vrlo je važno zauzeti sustavni pristup, jer to je vrlo važan kriterij jamstva da će statistički podaci na svim razinama, mjesnoj, nacionalnoj i europskoj, biti precizni. Zato je također važno pobrinuti se da nema političke umješanosti u rad statističkih e, zavoda. Na kraju želim naglasiti da živimo u svijetu koji se vrlo brzo mijenja. Zbog okružja je izuzetno važno da se statistički podaci odnosno statistički sustav tome mogu prilagoditi. Upravo zato je ponekad potrebno prilagoditi okvir iznalaskom novih statističkih postupaka. Željela bih također naglasiti da je važno osnažiti jedinstveno tržište, te da se to također treba odraziti u statističkom području. Statističke podatke treba moći lako koristiti. I zato bi bilo dobro da na internetskim stranicama i u dokumentaciji, osim brojčanih tablica i grafičkih prikaza, koji nam omogućuju da bolje prikažemo sam sadržaj, imamo i objašnjenja. Kao osoba koja se bavi znanstvenim radom u području statistike znam da je izuzetno važno imati pristup preciznim statističkim podacima, ali treba krenuti od polazišta da među 500 milijuna građana nema mnogo statističara, istraživača i malo je onih koji se zapravo interesiraju za ovo područje, međutim mi želimo zadržati njihovo povjerenje. Hvala vam. Hvala, dajem riječ predstavniku SID-a to je izvjestitelj o statistici, gospodin Bajer. Da, ovo je čudno, čujemo da se radi o nečemu što je od nas izuzetno važno, dakle da statistički podaci budu kvalitetni i pridonose transparentnosti. Ono što može tome pridonijeti jest neovisnost Eurostata. Kao što je uvodno rekao naš predsjednik Valtieri, vi e, kažete da je vrlo važno tko radi, dakle tko je predsjedatelj Eurostrata i kako se njega bira. A, dakle, trebalo bi to unijeti u tekstove, uskoro ćemo govoriti zapravo i e, na ovom odboru o samoj kvaliteti statističkih podataka u Europi. Zanima zapravo što vi o tome mislite. Ja se osobno zalažem za to da Europski parlament bude jamac e, kako Eurosta, neovisnosti kako Eurostata, tako i njegovog ravnatelja. I isto tako morali bismo paziti da, da ravnatelj Eurostata ne bude E, zapravo e, ne može rezultirati otpuštanjem iz političkih razloga tog ravnatelja. Dakle, kako biste vi, e, što biste vi o tome mogli reći? Isto tako bih htio da više govorite o samim statističarima i da nam kažete što bismo po tom pitanju trebali napraviti. Zanima me isto tako i najnovija studija Eurostata o situaciji sa siromaštvom u EU 2013. godinu. Zabrinjavajući podaci, a Eurostat kaže da različite mjere koje vidimo u državama članicama najviše pogađaju najsiromašnije među nama. Htio bih naravno tu, e, to usporediti sa sadašnjom situacijom i ovom e, gorućom aktualnom temom o e, curenju podataka u Luksemburgu. ovaj sustav povlastica e, u pitanju poreza je također u pitanju. Morali bismo imati zapravo jedinstven sustav. Na taj način bismo se mogli boriti protiv utaja poreza odnosno izbjegavanja plaćanja poreza. To je također gorući problem u Europskoj uniji. Mogu li e, statističari Europske unije zapravo raditi kvalitetne analize na tom planu? što nam više o tome možete reći. Imam još jedno stručnije pitanje, a to su norme e SEC 2010. i njihovu primjenu od rujna 2014. u Europi. One su protivne investicijama, javnim investicijama u Europskoj uniji. To će biti štetno za ulaganje u Europsku uniju od strane e, javnih ulagača kao i rasta, gospodarskog rasta. To naročito postavlja problem na regionalnoj razini, ali također i na nacionalnoj razini. Dva problema tu vidim jer e, europske e, javne ustanove neće moći amortizirati ta ulaganja u roku od godinu dana. To je baš kao da tražite da <clears throat> građanik u roku od godinu dana isplati kuću koju je kupio. A drugo je e, računovodstveno pitanje. Nema način e, na koji se ta aktiva e, računa i tu bi se smatralo kao <clears throat> recimo da društveni stanovi koje bi <clears throat> izgradila neka e, općina da bi se smatrali novcem koji je bačen e, kroz prozor. Dakle, ja ovdje ne želim reći da bilo koje e, javne vlasti mogu raditi bilo kakva ulaganja, ali svejedno mislim da bi Eurostat morao na odgovarajući način gledati upravo na takve slučajeve. Što vi o tome mislite? Da li je vaše konzultativno vijeće to razmotrio? ne bismo li mogli, baš kao što se to čini za privatna društva, smatrati da su ovakva ulaganja nešto što se smatra imovinom? Dakle, što možete o tome reći? Ja sam novi zastupnik, vi ste na odlasku gospodine eh, Weiser. Zanima me zapravo koliko je preporuka koje ESGAB načinio u protekle tri godine uslijedilo konkretnim dijelima Europske komisije. Hvala. Slanislav Olzog u ime ECR-a. Hvala. kada gledamo kakva su pravila, vidimo da je nezavisnost e, nacionalnog statističkog ureda jedno od ključnih zahtjeva. Ono što me zanima jesu i predloženi amandmani o e, upravljanju statističkim podacima, nešto što je zaista aktualno i održavaju li aktualne potrebe na razini Europske unije. Smatrate li da će te izmjene moći jamčiti neovisnost nacionalnih statističkih zavoda? Hoće li e, metode i postupci statističkih zavoda biti zaista neovisne? Hoće li se na taj način poboljšati rokovi u okvir kojima se objavljuju statistički podaci iz tijela Europske unije? Hvala. Hvala sada za klub zastupnika Alde Nils Torvalds. Hvala. Moj e, pokojni svekar bio je statističa. On je poznat po pokazatelju Tornquist njemu je jako smetalo da se političari miješali u statistiku, a u nekim europskim zemljama i dalje nalazimo da se statistika koristi u političke svrhe. A e, Grčka je upravo flagrantni primjer toga gdje a, Elstatove e, Elstat je krivo prikazivao deficit u Grčkoj, a njihov bivši ravnatelj se sada nalazi pod optužbama da je krivo radio. Kakva je situacija u različitim zemljama članicama? Hvala, Miguel Viegas u ime GUE. Moramo naglasiti koliko je Eurostat važan Postoji e, mnogo značajnih varijabli za gospodarski i, e, i političku e, raspravu. Danas je pristup građana svim tim podacima puno lakši i bolji zahvaljujući internetu. Zanima me mnogo toga vezano za europske institucije, naročito za europski semestar. Prikupljanje statističkih podataka složen je posao, jer ne radi se samo o tome kako ih se prikuplja, već način analize je također važan. I e, trebamo vidjeti koji statistički podaci e, se smatraju prioritetnima. Potrebno je odrediti kriterije, bez obzira koliko mi se zalagali za objektivnost i neovisnost, činjenica je da je ipak izbor kriterija nešto što je rezultat određene politike. Osim toga, kriteriji se ponekad mijenjaju, sada se drugačije izračunava primjerice nacionalni bruto dohodak. Kriteriji također e, imaju implikacije i za monetarne agregate. Oni se moraju prilagoditi, a kada se oni prilagođavaju, to utječe na modele monetarne politike. E, a statistički podaci će e, utjecati na to. Cijela situacija statističkih podataka i, i europskog vrlo je složena zato što postoji razlika od zemlje do zemlje. Sama složenost apsolutnije e, pripada cijelom sustavu i moramo je potvrditi, a moramo imati i moramo i vjerovati, moramo imati pouznanje u statističke zavode. Jer ako javnost nema povjerenja u rezultate rada statističkih zavoda, to je problematično. U izvješću se govore o samoj neovisnosti. Govorilo se o nacionalnim sustavima. Mene bi zanimalo vezano baš za Eurostat koje e, kriterije koji su kriteriji urodili upravo onim referencama koje vi navodite u vašem izvješću. E, financijska smanjivanje sredstava, dakle, je nešto što se odražava na situaciju. Ne mislim da itko može zanijekati da Eurostat i Europski sustav statistika može jedino rasti. To je jedino što se može napraviti s obzirom da je zadatak e, zaista složen. Ali što se može napraviti s obzirom na rezove u proračunu i što mi možemo u okviru našeg odvora napraviti kako bi taj sustav u potpunosti dobro mogao raditi. Hvala. Hvala vama. A sada riječ ima Sven Kigold u ime zelenih. Gospodine Vizer, prvo jedno pitanje. Možda nam možete pomoći ovdje. E, kako da zapamtimo e, ime vašeg nasljednika? Vaše ime mogu zapamtiti, ali kod vašeg nasljednika to će biti ja puno teže, bojim se, meni, evo. Dobro, evo. E, sada za ozbiljno. Ove godine će biti prva godina da se, e, koja se zaključuje prema pravilima za e, 20 e, i e, sada imamo ove contingent liabilities su ključna stvar kod zaduživanja država. Znači imamo razne aktivnosti za otkrivanje skrivenih e, pasiva kod zemalja, e, na primjer kod privatno-javnih partnerstva gdje recimo javna razina ima previše odgovornosti ili recimo kod investicija koje baš nisu jako mudre ili pametne, ipak e, E, budu provedene, a da odmah nisu računate u smislu marteških kriterija. Znači sada u smislu ovog uspostavljanja transparentnosti želim pitati koliko smo daleko došli u ovom području, e, koliko je u kojoj mjeri su sada obuhvaćene ova vrsta obveza, odnosno pasive e, i naročito svijest o rizicima koje to nosi sa sobom, a u okviru vaših napora da stvari da transparentno budu prikazane. Naime, mi smo dužni prema građanima da e, u smislu ovih zaduživanja nemamo ovu cijelu divljinu prikrivenih javnih zaduživanja, e, nego e, da to iznosimo transparentno. Pa me zanima kako, kako je vaše gledište u tom smislu i kako vi tu stojite. Hvala. Na listi je i Burka Balc. Izvolite. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Dakle, jedna stvar, gospodine Vizar, vratio bih se na jednu stvar. Naime, u godišnjem izvješću kaže se da eh, što se tiče ovih neovisnih i kvalitetnih institucija da taj princip još nije u potpunosti uključen e, u politički krajolik zemalja članica. Znači vidite li vi tendencije u statističkim e, kretanjima i statističkim institucijama da one još uvijek nisu dovoljno neovisna država? Kako dakle osigurati da statističke vrijednosti ostanu statističke vrijednosti, a ne postanu pretočene u političke vrijednosti. Hvala. Thank you. I... Hvala lijepa. Sada ponovno dajem riječ gospodinu Vizaru. Imamo 10 minuta za konačne primjedbe i odgovore na velik broj pitanja. Hvala lijepa. Dopustite mi da za početak naglasim da ja predsjedavam ESGAP. A e, u ESGAP-u riječ G, e, slovo G znači governance, upravljanje. Prema tome, mi nismo upravni odbor. Mi se bavimo meta pitanjima. E, mi nismo oni koji prikupljaju statističke podatke zapravo svi moji poda e, kolege jesu statističari. Neki su imali vodeće položaje u statističkim zavodima. Pokušat ću odgovoriti na pitanja redom. Međutim, neka od tih pitanja mogu, možete naravno dati zajednički odgovor. Najprije o nekim ponekad implicitnim pitanjima, odnosno primjedbama o izmjeni i ispravljanju određenih podataka u nacionalnim savodima za statistiku. Sve skupa počinje i završava postupkom izbora i imenovanja nacionalnih zavoda za statistiku i njihovih e, najviših službenika. Jedino što se ovdje, e, čime se ovdje rukovodi jest stručno znanje i statistike. A e, naravno pretpostavljam da će mi se na to pitanje postaviti i druga pitanja, odnosno moju primjedbu. U potpunosti iz ovoga želim isključiti da tu postoji neki e, dim i vatra. Ne, nema ga. E, e, kada dođe do toga da šef, e, odnosno ravnatelj Zavoda za statistiku odstupi kada dođe nova vlada. Mi tu moramo reći da mi nismo forenzičari, mi uzimamo obrazloženje kakvo dobijemo. Pitala se što možemo više napraviti na tom planu. Pa mislim da možemo jednostavno imati bolju komunikaciju. Naime, moramo reći da je proces izbora onaj koji se što više moguće mora vezati za kvalitetu i stručna znanja. Pitanje je može li se utjecati na podatke. Mi zato nemamo dokaze. A zapravo na to ni ne sumnjamo otkako e, su riješeni problemi s Grčkim zavodom za statistiku. Dakle, sve to se u osnovi vrti oko postupka imenovanja ravnatelja. Ako mogu dodati, ne sumnjamo u to da imenovanja komisije za Eurostat nisu ona koja se rukovode stručnim znanjem. Što se tiče gospodina Rademaha, on je zaista vrhunski menedžer. Nas je u ESGAP-u impresioniralo ne samo način na koji on upravlja samom institucijom, već e, nas je impresioniralo i stručno znanje koje ima kao statističar. Dakle, imenovanja treba raditi na osnovi stručnosti. Kolege iz komisije nam kažu sustav je takav kakav jest. Ja odgovaram komisiji. Da, e, to je tako, ali vaš sustav rotiranja ne omogućuje e, da, e, bude, da budemo sigurni da će sljedeći direktor Eurostata, a prije ili kasnije će Eurostat imati novog ravnatelja, biti toliko dobar i stručan u statistici kao gospodin Radeba. Što se tiče kapaciteta upravljanja, Eurostat je u središtu europske statistike i mora dati dobar primjer. Evo, to želim reći. Ne znam kako se to može ostvariti, ne želim sada ulaziti u to. Ne smijemo u tome vidjeti previše politike. Opasnost je da to postane političkim imenovanjem. Ja mislim da je uloga politike upravo ta da se da bude da osigura da takva imenovanja ne budu političke prirode što se tiče te rotacije i glavnog ravnatelja i općenito biranja kadrova treba se osigurati neovisnost i kvaliteta kako na razini Eurostata, tako i nacionalnih zavoda za statistiku. Među pitanjama kojim su mi postavljena gospodin Torvalds je e, pitao koliko su problemi ozbiljni. Neki nacionalni zavodi za statistiku su zavodi gdje mislimo da se možda formalno ne primjenjuju baš svi kriteriji, ali nema veliki stupanj miješanja u njihov rad. Postoje drugi zavodi za statistiku gdje e, se čini da je imenovanje, reizbor ili razrješenje dužnosti zaista e, nešto što se u velikoj mjeri podudara s političkim ciklusom. Dakle, ne želim ovdje spomenuti poimence neke zemlje, ali smo primijetili da to postoji. Znate, morate znati da nacionalni sustav statistike ne ovisi samo o jednom nacionalnom zavodu za statistiku. Ima i mnogo regionalnih zavoda za statistiku. Što se ide niže eh, po eh, regionalnoj razini, onda više vidimo da osobe koje su imenovane na te dužnosti su osobe koje se imenuju iz redova lokalne uprave više nego li na, zbog toga što su oni jako stručni kao statističari. Ne mislim da su sustavi nacionalnog prikupljanja statistika nešto što je u opasnosti, ali u nekim zemljama se radi bolje nego li u drugima. Isto to vrijedi i za financiranje statističkog sustava. Uvjereni smo da je Eurostat mogao, može i da će se moći nositi sa smanjenim proračunom po pitanju personala. Posljednjih nekoliko godina kada su nam novi kolege dolazili e, smo ih e, pažljivo intervirali i razgovarali smo također s pitanjima, o tim pitanjima s kolegama iz nacionalnih statističkih zavoda i pitali smo kako se nosite s time da nemate dovoljno osoblja. Pa problema jest bilo, ali u većini zemalja nije bilo značajnih problema s proračunom. U nekim zemljama bruto nacionalni dohodak je ispod prosjeka. E, teško mi je reći da se radi o novim zemljama članicama koje su sada već dosta dugo u Europskoj uniji. Dakle, u tim zemljama razina financiranja i razina plaća je takva da i nije moguće da zapošljavaju stručnjake najviše kvalitete. Ravljaju se još i drugi problemi. Ne bih sada ulazio u te druge probleme, ali gospodinu Bajeu moram reći da velik broj pitanja koje ste vi postavili se odnose više na Eurostat nego li na ESGAB. U ekonomiji uvijek ulaganje samo po sebi se ne može kvalificirati kao dobro ili loše. E, kada e, se zapošljavaju učitelji i nastavnici, jasno je da je to ulaganje u ljudski kapital. E, I e, drugačije od ulaganja kada se kupuje cement i gradi cesta. Prema paktu o stabilnosti, naravno, te, ta situacija nije toliko bitna, ali mi kao ekonomisti znamo da živimo u nesavršenom svijetu koji je, dakle, i u statističkom smislu nesavršen. To nije nešto vezano za e, primjenu e, u režima iz 2010. godine. To je bilo tako i e, u režimu iz 1995. godine, a bit će tako i u budućem režimu. Više e, manje slične primjedbe gospodinu e, Gigoltu o pasivi i rezervama. Da, tu postoje nedostaci. Barem je i za 2010. godine uspjela ukazati da postoji pasiva koja se malo pomalo mogla ukazati na nevladine institucije i e, kada gledate omjer BDP-a koji je iza 2010. uvedena, vidimo e, da se e, mnogo toga svrstalo pod javni se, privatni sektor dok se zapravo ranije radilo o javnom sektoru primjerice bolnice. Ja smatram da je to napredak, ali naravno i za sada još nismo u stanju statističke savršenosti. Kada govorimo o javnim primatnim partnerstvima, mislim da se e, to e, ne odnosi toliko na upravljanje statističkim podacima, već na transparentnost samih statističkih podataka. Može li statistika igrati dobru ulogu kada se daju kao e, ekonomski pokazatelji, pokazatelji korisni za ekonomsku politiku. A ne što će biti u svrhu političkog iskorištavanja. Ja mislim da mi u Europi moramo imati sve više složenija pravila i Zbog toga moramo uvijek budno pratiti da stvari ne e, krenu u krivo. Vi e, morate sasvim sigurno vršiti taj nadzor kao i Hvala, hvala puno. Pazljivo ćemo pratiti i biti oprezni. Hvala vama, hvala vam na dobroj suradnji i e, surađivat ćemo također i s vašim nasljednikom. Već smo započeli i s postupkom imenovanja tri e, člana koji će tamo biti u ime parlamenta. Čekamo dakle sastanak koordinatora i onda ćemo prosjetiti imena na konferenciju predsjednika a e, također uzet ćemo u obzir i e, vaši kriteriji koji su se odnosili na statistike. Moram reći da po tom pitanju dijelim vaše mišljenje. Hvala gospodine Vizer. Za dvije minute počinje glasanje. Okay, colleagues, let's start with the vote. Poštovani kolege, mislim da je vrijeme da krenemo sa glasanjem. Možemo li provjeriti sustav za elektroničko glasanje? Provjera, znači otvaram glasanje za provjeru. Provjere samo. Test. Otvaram test. Glas. Molim, dajte svoj glas.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 Everybody, can we? Jesmo svi pokušali i dobro, onda možemo prijeći na glasanje. Gospođa Ferrera, e, da, evo, samo nego, prije nego počnemo glasati, samo da jasno kažem, obzirom da nigdje ne stoji na e, popisu za glasanje. Dakle, za klub SID-a E, ključna stvar je sljedeća. Kompromis A i kompromis C, ne oprostite, samo u kompromisu A, jedan trenutak. Znači kompromisi A i C. Znači ako imamo riječi provided that all legal means of appeal against such decision have been exhausted, ako se glasa za, to znači da svi postupci koji E, se mogu e, staviti na sankcije. Ako e, se sve drugo mora iskoristiti prije nego što ovaj lijek dolazi na, na red, to znači da zapravo nemamo pravnu sigurnost. I sada to moram još jednom reći, oprostite, ali zbog transparentnosti doista moram reći da je to ključno. Mislim, oprostite, ali to je moj amandman, znam ja to dobro. Dakle, još jednom, D smatra ključnim glasanjem za drugi dio kompromisa A. Znači, za SID smatra ključnim odbijanje drugog dijela. To je pojašnjenje ono što je rekla Eliza. Znači, izvještaj Kay Swinburne o E, izricanju sankcija od strane ECP. E, e, amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4, za, protiv, Suzdržani? Ne. Ne. E, nije usvojen 14. Znači moramo glasiti i za e, četiri, 4. Ponovno. Za, odnosno 14. Znači amandman 4 sada. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, usvaja se. Kompromis A sa glasanjem e, po dijelovima. Prvi dio bez riječi koje je pročitala Eliza, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, e, provjera elektronički, otvaram glasanje. Još čekamo jedan glas. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 19. S usmenim amandmanom koji moram pročitati. Čitam usmeni amandman. Eh, after the proceed for sanction imposed by ECB shall belong to the ECB. There is an objection. Imamo eh, prigovor na usmeni amandman. Četiri člana, gdje su četiri zastupnika koja imaju prigovor na usmeni amandman. Trebam četvero, četiri glasa koja su se pridružila ovom prigovoru. Nemamo četiri. Dobro, čitam amandman. Znači, in the exercise of supervisory tasks, including collection of statistics, E, e, i tako dalje. Tko je za? Protiv? Provjera. Otvaram glasanje elektroničkim putem. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se i to odbijeno za jedan glas razlike. A sada izvorni amandman. Tko je za? Protiv? Provjera elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Amandman 19 bez usmenog amandmana. Odbije se. Amandman 20. E, s glasanjem po dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani provjera. Otvaram glasanje za drugi dio. Odbija se, ali evo, možemo još pričekati kraj. Dobro. Odbija se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Provira. Amandman 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Ne, da se uopće ne glasa zato što je 21 usvojen. Kompromis 5, tko je za? Da, u 22 se uopće ne glasa. Samo ako je 21 usvojen, a ne obrnuto. Kompromis B, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi, tko je za, protiv, suzdržani,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 po dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tko je dva, drugi dio tko je za, protiv, provjera elektronički za drugi dio kompromisa C. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 11. koji treba biti lingvistički ispravljen. Imate tekst, neću čitati tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Provjera. Amandmana 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo za cijeli tekst elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, legislativna rezolucija, otvaram glasanje elektroničkim putem. Usvaja se. 31 za, 24 protiv, nema suzdržanih. A sada prelazimo na drugo izvješće o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke, amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, amandman peti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, amandman šesti, s usmanim amandmanom, May umjesto shell, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 povučen, amandman 8 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 tko je za, protiv, provjera elektroničkim putem amandmana 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 11. i 12. su povučeni. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. povučen. Amandman 16. tko je za? Protiv? Provjera. Amandmana 16. Otvaram glasanje. Nijedan. Zatvaram. Odbija se. 17. amandman. Tko je za? Protiv? ista većina, ali dobro, provjeravamo, 17, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 18 s tehničkom ispravkom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19 i 20 su povučeni. Amandman 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Elektronički glasamo na tekst sa amandmanima. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 48 za, 6 protiv, 2 suzdržanih, a sada e, glas, e, glasamo o legislativnoj rezoluciji. Otvaram glasanje elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. 48 e, za, 8 protiv. Usvaja se izvješće Čestitamo izvjestiteljima i zatvaramo jutarnji sastanak i nastavljamo u tri sata poslje podne.